Okay, colleagues, if people can start to take their seats now, we can start our committee. Predlažem da započnemo e, sastanak odbora. Imali smo prvi sastanak sa odborom inte I sada možemo otvoriti naš sastanak. Zapravo smo, smo, sada na drugoj točki dnevnog reda našeg sastanka, dakle usvajanje dnevnog reda. E, primijetili smo da nije bilo nikakvih izmjena. Možda imamo jednu, evo sad sam tek čula nešto o tome. Hvala predsjednice. U ime mog kluba zastupnika želio bih zamoliti da se sutrašnje glasovanje odgodi vezano za održivost duga, pa sam vas htio zamoliti možemo li odgoditi to glasovanje za sljedeći sastanak kako bih dobio malo više vremena da poradim na tekstu i to sve u duhu kompromisa. Drugi izvjestitelj? Hvala predsjednice. Htio bih vam objasniti na koji način sam organizirao rad na ovom izvješću. E, svi su amandmani e, e, dobiveni do 31. siječnja na izvornom jeziku, a amandmani EPP bili su na poljskom jeziku. U međuvremenu sam predložio da se organizira takozvani šerov sastanak u Strasboru i predložio sam svom poljskom, našem poljskom e, kolegi da mu se prevodi e, šaptanjem, no to nije bilo prihvaćeno. Željeli smo poštovati vremenski okvir koji nam je predložila komisija i kao izvjestitelj e, ja ne mogu ne poštovati odluku koju smo mi donijeli, upravo zato nisam dao odgovor EPP-u koji me pozvao da dadem e, svoje odobrenje, odnosno da se složim sa time prije nekoliko dana. Evo. Dakle, ovo pitanje odnosi se na dnevni red našeg sastanka odbora. Ja vam moram reći da je Bogdan Veta uvijek bio fora čovjek, fora tip, e, on je uvijek e, poštovao vrijeme, uvijek je djelovao u duhu kompromisa i da to nije Bogdan Veta, ja se ne bih s time složio. Ja sam učinio sve kako bih organizirao sastanke i kako bih uzeo u obzir želje sviju. Ako nešto nije išlo putem kako je bilo predviđeno, ja više tu ništa ne mogu. I ako, ako ste za to da bismo da idemo u miru u obitelji, ja, mislim da bismo trebali prihvatiti, prihvatiti da odgodimo glasovanje. Hvala lijepo. Mislim da će se možda zeleni suprotstaviti. Hvala lijepo Šarl na pojašnjenju. Da pređem na njemački jezik, pa onda možemo izravno komunicirati. Još jedan puta hvala na tvoj izjavi i ja sam tebe informirao da ovaj zeleni tjedan nosi jednu ad hoc misiju u Senegal i bio sam spreman dakle i prije pojasniti neke stvari. Svjesna sam svih tih e, pitanja i problema vezano uz prevođenje, ali ja iz tehničkih problema zbog letova koji su bili otkazani, dakle, i, dakle sve do jutro smo imali probleme, jutro smo tek stigli, pa nisam imao prilike, dakle, direktno razgovarati licem u licem, jer mi ovdje izbiljam, imamo jako dobru suradnju ovdje u deve Dakle, to bi bilo jako važno. Upravo si rekao da bi bilo moguće, stoga ti se zahvaljujem. Yeah, U redu, ako se slažete, onda ćemo odgoditi glasovanje o ovom pitanju e, na, za sljedeći sastanak. Nadamo se da će to biti što je prije moguće, ali u svakom slučaju to će biti u ožujku. Ja u potpunosti razumijem da one kolege koje su putovale u Senegal, da nije bilo tako lako vratiti se i e, da e, mi je zapravo drago što danas neke od njih uopće i vidimo, jer Svjesni smo da, da let nije bio lagan i nije lako u takvim okolnostima bilo što pripremiti pošteno za, za sastanak. I ja sam se nedavno vratila iz Srednjoafričke republike i naše putovanje e, bilo jako zanimljivo i e, zacijelo i mi i vi imamo jako puno pitanja o kojima bismo mogli u ovom odboru razgovarati. A sada e, najave. Prije svega želim reći da je Donatela Hibas uh, šefica našeg tajništva. gospodinu Meklatlanu smo se, s njim smo se posljednji, na posljednjem sastanku oprostili. On je godinama i godinama posvetio svoj napor i svoj rad ovom odboru. To znači da više nećemo možda dobivati čokolade, ali se nama je sada donatela kao šefica tajništva. Zacijelo je vi jako dobro poznajete zahvaljujući našem radu sa ACP-om. Dakle, ne treba je posebno, posebno najavljivati i ona je vrlo učinkovito već počela raditi. Puno hvala. Puno hvala Donatela što si s nama. Druge najave. Prije svega sutra ujutro ja sam pozvala Pozvana sam na vijeće o razvoju koje će se dogoditi u Briselu i gdje ćemo razgovarati o reviziji na sredini programskog razdoblja raznih instrumenata. Tako da ja sutra ujutro neću biti ovdje, svjesna sam da ću propustiti glasovanje. Žao mi je jer ćemo glasovati o nekim važnim izvješćima, ali u svakom slučaju gospodin Bajner, odnosno potpredsjednik, e, će me, mijenjati, a on je pristao da e, predsjeda sastankom u moje ime. E sada nekoliko najava vezanih za sljedeći sastanak Devera, dakle sljedećeg utorka 27. E, veljače razgovarat ćemo o poljoprivrednoj politici zemalja u razvoju. Dakle, radi se o saslušanju koje smo jako dugo tražili i nadam se da će puno članova biti prisutno ja, nažalost, neću moći biti nazočna, ali radi se o doista važnom pitanju i to će biti u 17.30 e, u e, u, u zgradi Jan 4Q2 u 17.30. U 17.00. I e, također 6. ožujka imat ćemo strateški dijalog sa povjerenikom Mimicom. Obično e, se taj sastanak održava u tjednu klubova zastupnika, jer to moramo činiti u okviru e, u, unutar određenog okvira i gospodin Mimica će biti u Briselu. To će se održati u 8.30 ujutro do 10.30 6. ožujka. Molim vas, e, zabilježite to, dobit ćete naravno i službeni poziv bilo bi dobro da bude što više članova iz klubova zastupnika. E, ovo je jako važno pitanje jer ćemo govoriti i o reviziji na sredini programskog razdoblja i o velikim promjenama koje dolaze. I još posljednja najava, možda nije baš u pravom smislu riječi najava, nego Eh, nešto što sam željela podijeliti s vama. Na, u zelenom tjednu, prošli tjedan, dakle mnogi od nas su bili na misijama i eh, važna pitanja su se postavila vezana za financiranje nevladinih organizacija i vezano za Oxfam. Puno se govorilo o financiranju Oxfama i o eh, djelatnicima Oxfama koji, su, koji rade na terenu, a zbog ne korektnog ponašanja su suspendirani. E, ono što vam predlažem je da danas ne, ne razgovaramo o tome jer zbog zelenog tjedna nismo imali dovoljno vremena da pripremimo tu raspravu, a radi se o nečemu što je izrazito važno. Stoga mislim da bismo trebali malo više vremena dati koordinatorima da pripreme dobru raspravu. I kada budemo imali sve informacije, onda ćemo moći potaknuti raspravu o tome. Možda bih mogla to jest zamolit ćemo komisiju za nekoliko tjedana da nam dade najavu. Znamo da je komisija o pitanju Oxfama već dala nekoliko javnih izjava, pa ću zamoliti komisiju da nas obavijesti, da nas informira o tome što je ona poduzela do sad. Dakle, to bi možda bilo dobro uključiti u točku dnevnog reda broj 6. Dakle, kao što rekao, punu raspravu ćemo provesti u ovom odboru Mm, vrlo vjerojatno u nekoj bližoj budućnosti. Onda imamo e, četvrtu točku dnevnog reda, e, dakle zapisnik našeg sastanka od 4. prosinca. Dakle, svi ste dobili zapisnik. Ako nemate nikakvih primjerbi, onda smatramo da je taj zapisnik usvojen. Zatim idemo na petu točku dnevnog reda. Odluke koordinatora od 24. siječnja također ste sve dobili, sve se primjenjuje kao i prije. Ako imate bilo kakvih komentara, tajništvo ih trebate poslati do kraja tjednu. u protivnom se smatra usvojenim. I sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda, a to su najave komisije. Evo upravo sam e, zamolila komisiju da nam nešto kaže o pitanju oksvama. Karsten. E, hvala lijepo predsjednice. Vrlo kratko bih želio reći koje je koje je javno, koje je javno stajalište komisije, ono je veoma jasno i veoma jednostavno. Europska komisija očekuje od svojih partnera da poštuju etička pravila i deontološke kodeks i načela. Svaki navodi koji se odnose na nekorektno ponašanje trebaju biti istraženi. Komisija zahtjeva jamstvo da Oxfam kao partner u potpunosti poštuje etičke i moralne standarde. i Oxfam kao organizacija mora pružiti odgovore. U potpunosti zahtijevamo od Oxfama da pojasni navode sa, sa najvišom razinom transparentnosti. Također zahtijevamo dodatne informacije i kada dobijemo te dodatne informacije, odnosno dok ne dobijemo dok ne dobijemo dodatne informacije, komisija će privremeno zamrznuti svako financiranje. Također se komisija namjerava obratiti i poslati dopis svim humanitarnim organizacijama kako bi ih podsjetila na ova načela. Mi ćemo revidirati, ako je potrebno, prekinuti financiranje svakog partnera koji ne poštuje visoka etička i profesionalna pravila i standarde, baš kao što je predviđeno našim sporazumima o partnerstvu. Hvala lijepo. Puno hvala eh, na ovoj, izjavi. A kao što rekao, mislim da danas na odboru o tome nećemo moći razgovarati budući da nemamo eh, informacije, upravo one informacije koje su vama potrebne, ali ne smijemo također niti ignorirati sve ono što rade humanitarne organizacije na terenu. Mi smo posjetili Srednju Afričku republiku ovaj mjesec i moram vam reći da je to mjesto na kojem je jako teško raditi. I mogu vam reći da ljudi koji rade ondje rade u vrlo teškim uvjetima. Oxfam radi u Bongiju, dakle u područjima koje nismo smjeli posjetiti i tamo obavljaju humanitarni posao. Dakle, trebamo imati na umu da postoje neki sjajni ljudi koji rade na terenu i da treba pronaći pravu ravnotežu. Jer e, doista treba biti svjestan da ljudi na terenu rade u iznimno teškim uvjetima. Dakle, o tome ćemo tek raspravljati. Hvala lijepo komisiji. Imamo li još e, najava izjava komisije? Ako nemamo, onda idemo na šestu točku dnevnog reda. To je bila šesta točka dnevnog reda i krećemo na sedmu točku dnevnog reda, to je javno, javno saslušanje o obrazovanju i osposobljavanju. Ja ću dati sada riječ našem moderatoru, vansenu Pejonu i Bogdanu Veti. poštovane kolege, ja sada otvaram sedmu točku dnevnog reda. Riječ je o javnom saslušanju. Jako mi je drago što to mogu učiniti jer je obrazovanje izrazito važno pitanje za naš odbor i važno pitanje za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Dakle, obrazovanje je jedno od, od ključnih pitanja milenijskih razvojnih ciljeva i svjesni smo koliko je važno da djeca pohađaju škole Prije 18 godina Prije 18 godina pokrenuli smo, pokrenuli smo ovaj rad i došli smo zapravo do zaključka da unatoč svim naporima broj djece koja pohađaju škole počinje padati. Imali smo ove godine konferenciju o globalnom partnerstvu za obrazovanje. To je jedini globalni fond koji se u potpunosti posvećuje obrazovanju. donatori su obećali dvije milijarde dolara za globalno partnerstvo za obrazovanje u razdoblju od naredne tri godine. Zemlje u razvoju su također obećale 13 e, milijardi dolara. Ja se nadam da će taj novac doista biti isplaćen, jer vrlo često se novac obećava i sredstva se obećavaju, međutim u konačnici se ne isplaćuju. Dakle, Dakle, proračun za obrazovanje je porastao za 110 milijardi dolara. Međutim, odlazak u školu nije jedino što je važno u zemljama u razvoju. Na primjer, u Srednjoafričkoj republici mi smo posjetili školu gdje nam je rečeno da od 18 da, je, da, da ima, službeno su nam rekli da svaki razred ima između 18 i 19 djece, dok su nam učitelji na terenu rekli da razredi imaju i po stotinu djece. Dakle, to je zemlja u kojoj je 50% odraslog stanovništva nepismeno, a kada je riječ o ženama, taj je postotak još veći. Dakle, pohađanje škole je samo jedan dio jednadžbe. Drugi dio jednadžbe je sve ono čime se mi bavimo, a to su e, ratni sukobi, djeca, izbjeglice e, i to su naravno pitanja koje predstavljaju prioritet našem odboru. Dakle, jako, jako puno pitanja, jako puno problema i jako je puno prepreka obrazovanju. Jako puno prepreka sa kojima se moramo uhvatiti u koštec ako e, želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja četvrte. A sada ću dati riječ kolegi eh, Venta eh, koji eh, se upravo vratio iz Senegala. On je izrazito posvećen ovom pitanju i on će moderirati prvi panel. Hvala. Uh, Hvala vam lijepa. Predlažem da idemo na prvi dio panela, globalna situacija. Dobar dan još jedan pod kolegice i kolege. Kao što je malo prije rečeno, ostvaren napredak promicanja obrazovanja u kontekstu milenijskih ciljeva, ali veći napor je nužan na razvoju ciljeva održivog razvoja, pogotovo cilja broj 4, gdje trebamo promicati cjeloživotno učenje do 2030. Radi se o agendi do 2030. Promicanje obrazovanja znači veći upis u osnovne škole i uključivanje e, sekundarnog i višeg obrazovanja. Radi se o razvoju vještina, to je tema o kojoj ćemo raspravljati na sljedećem panelu, a radi se i o sveobuhvatnom učenju za sve, od ranog djetnictva do prilike za cjeloživotno učenje. Osim toga, obrazovanje je nešto što moramo promatrati ne samo količinski, već i e, s obzirom na kvalitetu. Važno je imati više upisane djece, međutim, važno je također da djeca postižu iskoristive rezultate. Danas ćemo se usredotočiti na nove rezultate, na ciljeve održivog razvoja, pogotovo na cilj održivog razvoja broj četiri i da bismo uspjeli u tome imamo čitav niz istaknutih gostiju. Gospođa Dijadžo, koja je stari analitičar vezan za e, izvješće koje je objavio UNESCO 2018. izvješće o monitoringu i napredak prema cilju broj 4 vezano za povezane ciljeve agende održivog razvoja. Drugo izdanje monitoring izvješća govori i analizira e, kako relevantni dionici mogu promicati obrazovanje učinkovitije i pravednije. Radi se o mehanizmima kojima uključujemo vlade, roditelje, djecu, zajednicu, privatni sektor koji su odgovorni za postizanje uključive i kvalitetne e, škole, odnosno sustava obrazovanja, kako bi se izgradio jak obrazovni sustav. Nakon pregleda globalne situacije, drugi govornik u panelu govorit će o edukaciji koja treba biti blizu nama. Vidjet ćemo što Evropska unija radi u zemljama u razvoju. Gospođa Matejček je na čelu odjela za kulturu zdravstvo i zdravstvo, opća uprava DEFKO. Govorit će nam o suradnji, o prioritetima u odnosu na obrazovanje. ključna političke orijentacije vezano za ciljeve održivog razvoja, konsenzus, agendu i političke smjernice u dokumentu, radnom dokumentu komisije o višem i boljem obrazovanju u zemljama u razvoju. Isto tako želimo čuti više o financijskim obvezama komisije u odnosu na sektor obrazovanja, gdje je sve Evropska unija aktivna u zemljama u razvoju, tko su je glavni partneri i koji su rezultati ostvareni u vašem dnevnom redu. Možda postoji još jedan govornik, e, bio je pozvan predstavnik Svjetske banke koji je napravio izvješće za 2018. godinu, međutim, nažalost, nisu bili u mogućnosti sudjelovati na našem panelu ali naše dvije gošće su ovdje i sigurno će nam dati dobar globalni pregled ciljeva održivog razvoja broj 4. Prvo, gospođo Alanđo, izvolite, imate 10 minuta. Hvala lijepa. Ja sam stari analitičar politika vezana za globalno izvješće i hvala vam lijepa što ste došli na ovo javno saslušanje upravo u ovom ključnom periodu kada određujemo naše E, naša sredstva koja će biti dodjeljena za sljedeće tri godine. Reći ću nekoliko riječi o prošlom izvješću, o trenutačnom izvješću i o financijskoj situaciji financiranja EU globalnog konteksta. Kao što znate, ciljevi održivog razvoja, cilj održivog razvoja broj 4 sastoje se od sedam ciljeva i tri načina provedbe. E, sve to treba ostvariti do 2030. Debljim tiskom vidite ono što ću kratko pokriti u svojoj prezentaciji, a kao univerzalna agenda za sve države imamo određene posebne karakteristike po državama. Posebno pomicanju u obrazovanju prema vještinama, dugogodišnjem cjeloživotnom obrazovanju i e, posebno rezultatima koji su okrenuti prema potrebama. E, monitoring izvješća o globalnoj edukaciji objavljeno je prvi puta 2002. godine. Mi smo neovisan tim kojeg podržava UNESCO, a financira 15 bilateralnih donatora. Europska komisija nije jedan od naših osnivača. Kao uspješni eksperiment dobili smo mandat na Svjetskom edukacijskom forumu 2015. čime smo postali mehanizam za izvješćivanje o održivom cijelu, e, cilju 4 i e, o svim ciljevima koji su povezani s obrazovanjem. Istovremeno izvješćujemo o nacionalnim i međunarodnim strategijama sve partnere u edukacijskom procesu. Rezultati ovog dvojnog mandata su izvješće u dva dijela. Prvi dio monitoring koji se usredotočuje na ciljeve koje sam malo prije pokazala, a tematski dio odnosi se na ono što zajednički odabiremo sa našim međunarodnim nadzornim odborom. Prva dva izvješća govorila su o edukaciji u 2016. a 2017. i 2018. odgovornost i edukaciji. Sljedeće izvješće izaći će na kraju ove godine. Govorit će o pitanjima migracije i raseljavanja, na kraju migracije i uključivanje. A sada, kao što sam obećala, nekoliko riječi o ciljevima koje pokrivamo u našem izvješću. Počet ću s ciljem 4.1. To je cilj koji pokazuje slobodnu razinu primarnog i sekundarnog obrazovanja. Čuli smo da postoje 264 milijuna djece i mladih koji još uvijek ne pohađaju školski sustav danas. Dakle, ako nemate škole, ne možete napredovati, to znamo. Globalno u razdoblju od 2010. do 2015 stopa završetka škole iznosila je 83% za e, osnovnu školu, 69% za srednju školu i 24% za više škole. Nadam se da vidite ove podatke. Radi se o stopi dakle, završetka obrazovnog ciklusa po državama. Ne vidite vjerojatno dobro, ali doista postoje velike razlike među državama. Rangiranje je izvršeno prema stopi završetka sekundarnog obrazovanja, to su ove zelene točkice. Razlike među državama važne su zbog toga što imamo najmanje 15 država na ljevoj strani <clears throat> ovog grafikona, imate plave točkice, gdje manje od jednog djeteta završava osnovno obrazovanje kako bismo ocijenili napredak prema ostvarenju našeg cilja ne provjeravamo samo koliki je broj djece završio školu, već koliko ih je steklo osnove u čitanju i računanju. Nemamo zajedničke standarde za provjeru matematičkih znanja i znanja čitanja, ali to smo učinili putem globalne alijanse za učenje i koristili pristup u izvješću još i 2012. UNESCO institut za statistiku dao je nove procjene koje kažu da jedno od dvoje djece u primarnom obrazovanju nije savladalo dobro čitanje i računanje što dovodi da 9 od 10 e, takve djece živi u podsaharskoj Africi. Mi želimo postići razinu 12 godina slobodnog obrazovanja, od toga 9 godina mora biti e, obavezno. Sada manje od jedne od tri države garantira trogodišnje osnovno e, obavezatno obrazovanje. Cilj 4.2 govori o tome kako se u ranoj dobi stječu temelji za kognitivan razvoj. Još uvijek ne postoji konsenzus o tome kako to definirati u školama. Ono što znamo je da 2015. godine 69% djece bilo je u maloj školi ili u školi godinu dana prije službene školske dobi prema UNESCO-vim statistikama. Međutim, regionalni prosjeci pokazuju velike razlike među, među državama. S jedne strane 90%, Latinska Amerika i Karibi, 42%, podsaharska Afrika. Ono što smo vidjeli za analize u izvješću jest da oni koji su manje sposobni zaostaju. Države koje su manje razmijedne između 2010. i 2015. imaju djecu od 3 do 5 godina koja su um, ugrožena i ne mogu se upisati u škole. Djeca koja žive u urbanim područjima imaju lakši pristup obrazovnom sustavu u odnosu na one koje žive u ruralnim područjima. Što se tiče ove krize, globalno učinjen je napredak. 70% država pravno traži barem godinu dana obvezatnog obrazovanja djeteta prije ulaza u školski sustav. A sada sam na cilju 4.5. Radi se o agendi ciljeva održivog razvoja koji govori da nitko ne smije biti izostavljen iz obrazovnog sustava. Upravo cilj 4.5 govori o jednakosti, u obrazovnom sustavu. Dakle, radi se o rodnoj jednakosti, ali razlike su velike prema državama. Samo 60% država postiglo je neku vrstu ravnoteže u primarnoj edukaciji, a 25 u višem drugostupanskom obrazovanju. 2015. godine samo je trećina studenata ušla u treće stupanjsko obrazovanje, dakle na treću razinu najvišeg obrazovanja. Što vidite i ovdje e, radi se doista o velikim razlikama. Na primjer, u El Salvadoru 51 posto najbogatije djece i manje od 2% najsiromašnije djece ulaze u sekundarno obrazovanje. Situacija je slična u Mongoliji gdje su ti omjeri još gori 67 naprama 3%. Iz izvješća općenito govoreći znamo da možemo pratiti upravo ovaj e, jaz u obrazovanju. Na primjer, jedna od stotinu siromašnih djevojaka završava sekundarno obrazovanje u e, nerazvijenim zemljama. Međutim, s druge strane, postoji još jedan važan podatak, a to je da je nejednakost nešto što često podcijenjujemo. E, neke od najosjetljivijih skupina kao što su sezonski radnici, izbjeglice, ljudi koji žive u ratnim područjima nisu predmetom praćenja i nisu uključeni u ovakve studije. Oko 250 milijuna ljudi na taj način je isključeno iz ove studije. Sad sam na cilju 4.a govori se tu o atmosferi okruženju učenja, o školama koje trebaju biti prijatelji djece, pokazatelji govore o infrastrukturi i o nasilju u školama. Ovaj cilj ima nekoliko dimenzija, tako da je sada vrlo teško sasvim jasno govoriti o svim tim dimenzijama. Međutim, mogu navesti nekoliko primjera. U podsaharskoj Africi četiri petine primarnih škola ili osnovnih škola nema električnu energiju. Četvrtina tih škola nema također niti pristup pitkoj vodi. Ono što znamo iz studija, iz literatura, iz istraživanja jest da je loša infrastruktura važna zato što spriječava i otežava učenje, pogotovo u nerazvijenim područjima. I na kraju, učitelje obrazovne institucije su često predmetima napada i nasilja. Od 2004. povećao se broj napada na škole u jugoistočnoj Aziji, sjevernoj Africi, Nigeriji 19.000 učitelja bilo je prisiljeno pobjeći iz svojih škola i zemalja. 2016. E, u Siriji e, većina e, četvrtina škola je u sukobu uništena. Idemo dalje na sljedeći cilj, cilj koji govori o kvalificiranom nastavničkom kadru, 86% učitelja u osnovnim školama imaju obrazovanje nužno za svoj posao, e, za obavljanje svog posla, međutim u drugim područjima postoci su e, puno niži. Možda ove usporedbe mogu odvesti na krivi put, zato što postoje nedokumentirane razlike u minimalnim zahtjevima za kvalifikaciju učitelja ili nastavnika. Radi se o pristupnim kriterijima, o sadržaju kurikuluma i trajanju tečajeva. Osim toga, postoji i pozitivan trend. Radi se o povećanom broju obrazovanih učitelja u podsaharskoj Africi. Međutim, kao što vidite brojke, Eritreja, Gana i Niger pokazuju postotak obrazovnih učitelja koji se smanjuje od 2000. godine zbog povećanja ugovornih e, učitelja, učitelja koji rade na ugovor i imaju nisku razinu obrazovanja. Što se tiče motivacije nastavničkog kadra, vezano za profesionalni razvoj, nagrade, plaće, sve je to doista na niskoj razini. Na primjer, u zemljama OECD-a vidimo da je plaća učitelja u osnovnoj školi 81% plaće zaposlenog raznika, radnika s, istim, e, s istom razinom obrazovanja. A sada nekoliko riječi o financijskim pitanjima koji su ključni za provedbu e, naših ciljeva. Iako to nije cilj u okviru ciljeva održivog razvoja boj 4, to je okvir za naše djelovanje. Jedna od četiri države nije postigla razinu potrošnje da se dakle ulaži najmanje 4% BDP-a ili 15% proračuna u obrazovanje. Znamo da samo 628 donatora ispunjava svoje obveze da alocira 0,7% nacionalnog dohodka u pomoć ove vrste a željeli bismo da dođemo do 10% pomoći za primarno i sekundarno obrazovanje. Međutim, šest godina već za redom ta pomoć pada. 2015. 2,7%, to je 4% niže u odnosu na razine 2009. i 2010. Naše izvješće naglašava već čitav niz godina da vlade i donatori pokrivaju samo dio troškova obrazovanja, a kućanstva pokrivaju drugi važniji dio. U bogatim državama troškove obrazovanja pokriva pokrivaju kućanstva u iznosu od 80%, a u manje razvijenim zemljama to je 33%. U Kambođi ovdje vidite da je to ekstremni primjer na desnoj strani, dakle 69% obrazovanja pokriveno je kućnim proračunom. I na kraju pokazujem grafikon koji se temelji na našem godišnjim političkim smjernicama koje koristi OECD podatke. Kao što vidite, pomoć za obrazovanje stagnira od 2009. 2010. iznosi otprilike 12 milijardi 5 milijardi ide u osnovno obrazovanje, a samo 1,3 milijarde u podsaharsku Afriku. A oni su sada na razini ranih 2000. Eh, godina. Bilateralni donatori daju 62% za edukaciju, multilateralni donatori eh, se povećavaju u svojim iznosima od 2015. na ovamo. Na ovoj prozirnici pokazujem razvoj pomoći za osnovno obrazovanje prema pet vodećih institucija. Evropska unija i evropske institucije su drugi po veličini multilateralni pomagatelj osnovnog obrazovanja. Novac koje Evropska institucije za to ulažu je više manje stabilan od 2005. godine i odnosi, iznosi otprilike 400 milijuna dolara. 2013. dosegli smo 500 milijuna dolara. I moje posljednja prezirnica govori o globalnom partnerstvu za obrazovanje. Radi se o tome da se Evropska unija u Dakaru obavezala na globalno partnerstvo. E, brojke pokazuju razvojnu pomoć u globalnom partnerstvu od 2015. na ovamo. Globalno partnerstvo iznosi otprilike 450 milijuna godišnje. Globalno partnerstvo za edukaciju jest nešto što je nužno za poticanje osnovnog i sekundarnog obrazovanja. 2015. iznosilo je 12%. posljednje obveze čini se da će bilježiti poraz do 2020. Što bi trebala biti dobra vijest za pomoć globalnom partnerstvu za edukaciju? Trebaju sredstva biti usmjerena prema slabije razvijenim državama, a u cilju postizanja nacionalnih ciljeva. Hvala vam. Hvala lijepa. Zahvaljujem i ispričavam se. Prvi puta nisam dobro izgovorio vaše ime. A sada? Evo izvolite. Isto tako deset minuta. Jer imamo isto tako vrijeme predviđeno za pitanja od strane publike, ako je to moguće. Hvala lijepa. Kada govorimo o agendi za 2030. Europska unija tome u istinu e, posvećena i pri tome je kvaliteta obrazovanja i SDČ 4, dakle cilj 4, nešto što je vrlo važno, a upravo je SDG 4 vrlo važan, e, dakle jedan vrlo važan cilj održivog razvoja za ukupne ciljeve održivog e, razvoja i tu isto tako je vrlo bitno staviti e, akcent kasnije na otvaranje radnih mjesta i na poduzetništvo. Kada govorimo o razdoblju do 2030. i glavnim izazovima, kolegica je prethodno upravo rekla da Imamo preko 230 milijuna djece koja ne pohađaju školu, to je dakle naš glavni izazov. Tu imamo 61 milijun djece koja ne pohađaju osnovnu školu i 2003 milijuna koji ne pohađaju u sekundarnu razinu obrazovanja. Međutim, ona djeca koja idu u školu, ne uče sva, tu smo suočeni se, dakle, sa tim izazovom da nam nedostaje dovoljno e, nastavnika. E, Oko 68 milijuna nastavnika će nam nedostajati negdje 2030. Osim toga, djevojčice su u nepovoljnijem e, položaju, dakle ta neujednačenost je tu. Mi govorimo o obrazovanju djevojčica, međutim to je vrlo važna komponenta obrazovanja dječaka kao i djece e, koja s invaliditetom. Dakle, moramo se pozabaviti tim izazovom e, područja koja su u krizi, gdje nastaju nekakve hitne e, situacije. Tu imamo i pitanje izbjeglica i raseljene djece. 75 milijuna djece u 35 zemalja se nalazi u, takvim kriznim situacijama i 30 milijuna djece i mladih su trenutno raseljeni i kada govorimo o prosječnom razdoblju koliko to traje to je 17 godina i na samom kraju ali ne manje bitno e, su stvaranje mogućnosti za određeno osposobljavanje stjecanje vještina to je naravno bitno i za e, tržište rada ali tu je i pitanje nedostatnih financijskih sredstava kada govorimo o našoj podršci tu imamo neke ključne prioritete. Dakle, e, prvi je dakle da sve pokušamo uključiti, da stvorimo jednake uvjete za sve i to na svim e, razinama obrazovanja. E, dakle, tu, su, tu je pitanje nastavnika, rezultata učenja, obrazovanje i sposobljavanje u kriznim situacijama, dakle u krizama koje duže traju i isto tako kako povezati to pitanje obrazovanja sa kasnim zapošljavanjem. Mi radimo na tri razine. Prvi je bilateralna podrška, drugo je regionalna, a onda je tu i globalna podrška kada govorimo o obrazovanju. Na ovoj bilateralnoj razini podržavamo 3,5 milijardi bilateralne pomoći. Imamo 49 zemalja partnera. To je otprilike 400 milijuna eura financiranja, dakle e, za e, osposobljavanje i strukovno obrazovanje. Tu imamo razne agencije, međunarodne organizacije s kojima surađujemo, ali isto tako i privatne tvrtke. Kada govorimo o regionalnim programima, ispričavam se ako sam možda prebrza za prevoditelj, ali imam samo 10 minuta na raspolaganju za cijelu prezentaciju. Što se tiče dakle, ovog regionalnog dijela, tu su tri aspekta imamo Erasmus+, glavni cilj je da se e, promovira razmjena, e, međukulturološki dijalog, e, to je na ove višoj razini obrazovanja. Do sada smo imali dakle četiri natječaja koje su uključivale i određenu međunarodni aspekt i kao rezultat Eurostat imamo 66 tisuća e, različitih e, diploma koje su se stekli ili projekata kroz tu mobilnost i to e, financiramo kroz naša sredstva za razvoj. Drugi kanal na ovoj regionalnom programu je takozvani DCI E, projekt. E, dakle, to se odnosi na zemlje koje se nalaze u kriznim situacijama i tu su dvije ključne komponente. Prva je pristup obrazovanju i djelovanje a želimo da se to temelji uistinu dokazima, radi se o stvaranju sigurnog okruženja za učenje, čisto tome da se shvati što funkcionira i što ne funkcionira u takvim e, kriznim i hitnim situacijama financiranje dolazi upravo iz tih programa. Govorimo o proračunu 20 milijuna i započeli smo ove godine sa provedbom i nadamo se da će to negdje trajati do 2020. 2021. Onda imamo još nešto vrlo važno a to je da imamo konzorcije agencija država članica koji sudjeluju na ovoj regionalnoj razini. Tu su različite institucije koje će po moći brzo pružiti tehničku pomoć i e, savjet, dakle na sam zahvjet i tu imamo istinu stručnjake koji nam mogu pomoći. To je vezano opet uz tržište rada i uključivanje privatnog sektora Eh, prije svega kad govorimo o strukovnom obrazovanju i tu se opet fokusiramo na žene i na ranjive skupine. Što se tiče globalnih inicijativa, kao što je gospođa Dadjo već spomenula, tu je Evropska unija eh, najveći donor kada govorimo o GPE-u, dakle globalnom partnerstvu za eh, obrazovanje. Mi smo dakle još uz e, predviđena sredstva dodali kojih je 100 milijuna i to je jedino globalno partnerstvo za obrazovanje e, kroz koje su povezani svi dionici i tu se primarno fokusiramo dakle na primarno i sekundarno školovanje. Ja neću sad pročitati sve ove ciljeve, ono što je e, važno je da uz taj momentum koji je GPE uspio e, postići, dakle kada govorimo o uspjehu e, naše konferencije, mi smo se fokusirali dalje na to da pomognemo da se snaži i poboljša e, kvaliteta rada učitelja jer učitelji će upravo biti u fokusu rada kada govorimo o GPU da pomognemo onima koji su marginalizirani, djevojčice i osobe s invaliditetom i želimo da naša pomoć bude e, učinkovita koliko god je to moguće. Koji su očekovani rezultati u razdoblju od od 2018. do 2020. da se poboljša pristup obrazovanju za 870 milijuna mladih e, i djece. Dakle, to je nešto što mi očekujemo od GPE-a. Dakle, tu imamo i dodatni broj djece koji bi trebao završiti barem primarno obrazovanje. Nadamo se da će 9,4% djevojčica odnosno milijuna djevojčica e, završiti, više njih završiti školu, a i barem 10 milijuna djece koje se nalazi u kriznom e, području. A isto tako ćemo raditi na izgradnji i stvaranja e, uvjeta u smislu izgradnje razreda. Ovdje imamo jedan lijepi prikaz uspješnosti ili neuspješnosti dakle, rekla bih, naših ambicija i svega onoga što mi moramo uložiti. Dakle, 2002. Oprostite, 2014. imali smo 66 milijuna djece više, ako to usporedimo sa 2002. Dakle, to je rezultat naših ulaganja i rad kroz GPE, dakle, globalno partnerstvo za obrazovanje. 73% djece je 2014. E, završilo e, osnovno obrazovanje, bilo ih je samo 63% 2002. Evo to vam malo više ukazuje na uspjehe GPA. Postoje i dalje globalne inicijative i mislim da sam ovdje već iskoristila svoje vrijeme. To je e, naša akcija Education Cannot Wait, dakle obrazovanje ne može čekati. To je jedna platforma za financiranje koju smo uspostavili nakon velikog samita u svibnju 2016. Dakle, humanitarnog samita i ustavno nam je drago da smo i tu uspješni, bavimo se opet područjima koje se nalaze u krizi, tu su izbjeglički kampovi, 2017. E, smo se na taj način mogli baviti sa 4 milijuna djece u, u 14 zemalja. Način kako mi radimo je taj da pratimo određene projekte koje se onda direktno na terenu e, provode. Dakle, mi osiguravamo visoku, dobru kvalitetu i dakle vršimo jednu poveznicu od ovog humanitarnog aspekta do razvojnog e, e, i dakle tu je ono gdje smo i aktivni u izbjegličkim kampovima. A što se tiče IFET-a, možda ste svjesni, dakle našeg instrumenta za financiranje, dakle međunarodnog e, instrumenta za financiranje obrazovanja. Tu smo se držali jednog izvješća i preporuka od strane povjerenstva za obrazovanje i mi mislimo da će tu postojati jedan e, mehanizam koji će nam e, pomoći da pomažemo i onim zemljama koji imaju manju razinu e, prihoda jer nastojimo ostati nekako u tom vakumu koji će se e, stvoriti. I zato mi pratimo dakle kakvi su daljnji razvoji tih financijskih mehanizama i kako će se zakonski oblikovati ova glavna načela u skladu s kojima će se onda morati funkcionirati. To pratimo kroz naše radne skupine kako bismo bolje razumjeli i shvatili koji su mogući potencijali da budemo što je učinkovitije što učinkovitiji na toj platformi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo na vašoj prezentaciji. Evo, ne znam da li moje kolege imaju još neka pitanja. Molim vas, predstavite se. Imamo vremena za prikupiti sva pitanja, a onda možemo odgovoriti na njih. Hvala lijepo. Hvala na izlaganjima. Jako su bila zanimljiva. Ona donose neku vrstu dijagnoze situacije. Prvo pitanje. Dakle, ostvaren je napredak, a manje je novca. To sam shvatio iz ovoga što je izloženo. Dakle, bit će teško tražiti više novca s obzirom na ovu situaciju, jer ako imamo napredak, smanjile, smanjila su se sredstva, onda će biti teško, teško tražiti još sredstava. Što zapravo objašnjava po vašem mišljenju taj, taj manjak financijske potpore, ne u apsolutnom smislu, nego u relativnom smislu? Je li to zato što same države više ulažu u obrazovanje? Je li to zato što zbog e, krize e, drugi sektori više, više su mobilizirani, više mobiliziraju e, obrazovanje i planiraju dugoročno. Dakle, volio bih dobiti vašu analizu, odnosno vaše promišljanje koje objašnjava zapravo ovaj fenomen. Vrlo često, kao što ste sami vidjeli, sredstva koja su dobivena nisu ona sredstva koje, su željela, koje smo željeli dobiti. Ja sam bio ministar obrazovanja u Francuskoj i I činjenica jeste da koliko god tražimo sredstava ne dobijemo uvijek onoliko koliko želimo. Dakle, želio bih dobiti vašu zapravo analizu i vidjeti što, se, što objašnjava ovu situaciju. Drugo pitanje se, <laughs> zapravo oba se pitanje odnose na oba govornika. Dakle, u vašoj, vaša funkcija to zahtjeva, ali vaš pristup je jako kvantitativan. Mi imamo dakle ciljeve koje već godinama znamo, a vi nam sada izlažete, izlažete brojke. Vrlo često nemamo na raspolaganju te brojke, pa zato vam zahvaljujemo na njima, ali želio bih dobiti vaš kvalitativan pristup, odnosno kvalitativno objašnjenje. Dakle, ako smo u toj situaciji u kojoj jesmo, dakle, ostvarili smo napredak, što predstavlja prepreku? što predstavlja propreku u našim vlastitim procedurama. Dakle, imamo jako puno aktera, toga smo svi svjesni. U susretu sa e, zemljama u razvoju rekli su mi da koordinacija među svim tim akterima nije uvijek najbolja. Nadalje, e, mi se ponašamo kao da je a, e, obrazovanje nešto što je na svjetskoj razini standardizirano. ja nisam siguran da to doista tako funkcionira i vrlo sam svjestana da čak i u Europi, budući da sam sudjelovao na vijećima za obrazovanje, imamo vrlo različite standarde, ali pustimo sada evropsku politiku. Naime, svatko smatra da je obrazovanje nacionalno pitanje. Molim vas, biste li nam mogli reći koje su to prepreke koje treba ukloniti? Naime, one postoje. Prije svega imamo višestrukost struktura, višestrukost operatera, koje, a to, je nešto to nije nešto što je zanemarivo, a također postoji višestrukost onoga na koji, to jest načina na koji svaka država sudjeluje u tome. Dakle, prvo pitanje je bilo vezano za sredstva, a drugo pitanje je bilo vezano za kvalitativni pristup ovom pitanju. Gospođa Zovko, izvolite. Uh, Hvala lijepa, nastavit ću sada u tom pravcu, ali opet nešto drugačije. Kolega pita zašto taj novac nedostaje. Mi znamo da je UNESCO izgubio e, puno novca time što se SAD povukao. A postoji dakle i milenijski ciljevi 2015. dakle obrazovanje za sve, a ništa se nije tu pomaknulo. Dakle, imamo 260 milijuna djece dalje koja se uopće ne obrazuju. Je li to točno da samo 2% humanitarne pomoći se koristi za obrazovanje? To je istinu strašno. Čisto vas pitam, što možemo činiti kako bi poboljšali tu koordinaciju o kojoj ste vi govorili i da poboljšamo taj postodak kada govorimo o humanitarnoj pomoći? Jer kad putujemo Latinskom Amerikom i Afrikom, to je prvo s čime smo suočeni. Dakle, ako ne postoji obrazovanje, ako nema škola, ne može se puno toga učiniti. Evo, čisto me tu zanima vaš prijedlog. Hvala. Thank you. Uh, Charles, please. Charles, izvolite. Hvala lijepa, evo. Htio sam se ja javiti, ali kada sam čuo Vansana, mogu samo reći da se slažem sa onima što je on rekao. Što se tiče e, kvantitativnog pristupa o kojoj je on prokomentirao, želio bih reći sljedeće. Trebamo obratiti pažnju na demografski aspekt. Prije sastanka sastao sam se sa dva predstavnika FNUAP-a koji su prethodno razgovarali sa eh, gradonačelnika Abidžana koji je rekao da se 300 eh, djece eh, rađa dnevno, što znači što znači da, da je potrebno ehm, ne znam koliko razreda dnevno otvarati i još koliko sveučilišta. Dakle, naravno da je jako važno da razgovaramo o demografskom pitanju budući da demografsko pitanje i itekako utječe na područje o kojemu trenutačno razgovaramo. Dakle, želio bih da uzmemo u obzir i, u obzir i ovaj aspekt koji mi se čini ključnim. Ja, vielen Dank. Norbert, izvoli. Hvala lijepa. Mislim da je Charles tu uistinu postavio jedno vrlo važno pitanje. Možemo se mi truditi koliko god želimo, ali ako je ovaj demografski razvoj tako eksplozivan u tako velikom broju e, subsaharskih zemalja gdje se dakle utrostručuje čak i unutar kraćeg vremena broj djece. Mi u Europi kažemo želimo besplatno obrazovanje, i to najbolje od vrtića do e, fakulteta. Spomenuli ste da postoji 12 zemalja koja to ima besplatno, dakle u području e, školstva. Kakvi su tu trendovi? Trebali bi se, da li bi se zemlje trebale dakle nekako potrudite da idu u tom pravcu. Nadalje tu imamo statistiku koja je vrlo zanimljiva. Međutim, kako nam statistika može pomoći u tome da utječemo na pojedine zemlje. Je dovoljno koristiti onaj pristup blame and shame? E, dakle, neki se ne razvijaju dobro, neki su opet odlični, sjajno su napredovali. Pa me zanima da li se može reći da je razvoj prepoznatljiv u onim zemljama gdje su zemlje isto više financijski uložile, dakle gdje oni kažu evo nama je sad potrebno sve manje pomoći u području obrazovanja. Hvala. Hvala. Da, puno brojki smo čuli, jako je to brzo išlo preko e, slajda, pa se ispričavam. Možda ću vas pitati nešto što ste već i pokrili. Prvo pitanje, E, za gospođu Dadio. S jedne strane možete dati različite brojke za različite zemlje, a da li vi uspoređujete slične stvari? Dakle, postoje li zemlje koje su na sličnoj razini razvoja i sličnoj razini kada govorim životnom standardu koji postižu bolje rezultate. Jer to bi bilo dobro. Nema smisla uspoređivati dakle Srednjoafričku republiku i Ujedinjenu kraljevinu ili čak i Senegal ne smijemo uspoređivati s Srednjoafričkom. Moramo uspoređivati jednake stvari. Dakle da zbiljam možemo uistinu dobro shvatiti koji su rezultati ostvareni možda neke vlade rade nešto pa bi drugi mogli nešto dobro pa bi drugi mogli naučiti nešto od njih nadalje e, obrazovanje i činjenica djece idu u škole je samo jedan mogući rezultat. U većini europskih zemalja koristimo e, škole i za neke druge socijalne ciljeve, da, dakle e, su to mjesta gdje možemo djecu cijepiti, gdje možemo pratiti njihovo zdravlje, Recimo, moje zemlji ne radimo sad to toliko kao možda recimo nakon drugog svjetskog e, rata kad smo pratili djeca dobro se hrane. Bavimo se li tim aspektima u školi? Dakle, da malo nadilazimo samo to pitanje učenja i obrazovanja. Jer ja sam i vidjela projekte gdje UNICEF i neke druge agencije daju obroke e, u školama, recimo toalete za djevojčice, za e, hranjenje <laughs> djece, dakle jer neka djeca dugo hode dok dođu do škole. Imamo i neka mjesta gdje smo su nam rekli da mala djeca koji idu u školu hodaju po tri kilometra dok dođu do škole. Onda ste nam dakle pokazali se tako koliko obitelji mogu doprinijeti. Dakle, grozno je dakle ono kad vidite koliko su, su neki siromašni, a da onda još oni moraju stvari više platiti. To je bio moj šok s kojim sam se suočila u e, Africi 2002. u Gani gdje mi jedan dužnosnik rekao moramo imati određene dakle financijske doprinose u zemljama kao što je Ghana. Inače, ljudi jednostavno e, neće cijeniti ako nešto ljudi e, ne plate. A on je bio Švedske, pa sam mu je ja malo pojasnila kako to u njegove zemlji funkcionira. Dakle, jednostavno imamo taj mentalitet e, ako platite onda ćete više to e, vrednovati. Ne, mislim, to nije baš tako. Ljudi vrednuju i u našim zemljama obrazovanje koji ne plaćaju. Dakle, ali postoje tu neka ključna pitanje. Dakle, mm, nedavno smo vidjeli jedan e, film. Mislim da se radilo o Senegal, o mladim ljudima čiji roditelji nisu platili knjige, pa nisu mogli izaći na ispite Dakle, to su vrlo ozbiljna pitanja. Dakle, to što roditelji trebaju iznova uplatiti, to je pitanje koje se stalno ponavlja, dakle, kao određeni problem. Dobro, ako nastavnike nitko ne plaća, ako učitelje nitko ne plaća, oni onda recimo traže da i roditelji nešto uplate, ali postoje primjeri dakle, zemalja. U svakom slučaju mislim da bi trebalo slične stvari uspoređivati da vidimo kako u jednom mjestu funkcionira kako u drugom. Hvala. Ako nema drugih pitanja, onda je vrijeme za odgovore. Možda pet minuta po govornici. Samo ću dati jednu opasku. Naime, spomenut je Senegal. Sa tom zemljom smo krenuli u suradnju koja je povezana sa zakladom. Po mom mišljenju, ono što je najbolji argument za ovu zemlju jeste stabilnost. Možemo razgovarati o različitim projektima. Naravno, obrazovanje je važan dio toga, ali naravno potrebno nam je i vrijeme u mnogim zemljama stabilna situacija ne postoji. I mnogim je djecom, im postoji jako puno djece kojima je nemoguće ili jako teško pomoći. A sada odgovori. Hvala lijepo, ja vam zahvaljam na pitanjima. Pokušat ću dati neke elemente odgovore i naravno nakon toga bih vrlo rado nastavila raspravu. Najprije bih se osvrnula na prvo pitanje. Mislim da postoji jako puno pitanja koje su još otvorena. Mi smo naime eh, ostvarili napredak, ali ne u svim aspektima. Samo da proračun i sredstva koja se namjenjuju u obrazovanju već neko vrijeme stagniraju, pa čak i u nekim slučajevima padaju. Budući da u broju eh, djece koja ne pohađaju školu nema napretka eh, koji se očekuje, Jako je važno uzeti u obzir taj demografski faktor, budući da se u Africi broj stanovništva povećava, a to je jako važno. Dakle, radi se o jednom fenomenu koji je izrazito dinamičan. Dakle, broj rođenja svaki dan je nešto što je izrazito važno kada govorimo o narednih pet ili šest godine, kada govorimo o primarnom obrazovanju. Dakle, ta dinamika, ta fenomen utječe na ono, na, količinu sredstava koju trošimo. Dakle, možda, nas, možda ona količina novca koju trošimo ili koja nam je potrebna nije ista danas i nije ista sutra i nije ista kakva je bila jučer. Dakle, Također treba uzeti u obzir rašireno siromaštvo. Siromaštvo je vrlo važan čimbenik kada govorimo o obrazovanju. Mi smo pripremili dokument o, o učinku izlaska, o učinku koji izlazak iz siromaštva ima na potencijalno pohađanje obrazovanja. Činjenica je da su neki ljudi siromašni i da nemaju pristup ni zdravstvenoj skrbi niti hrani. To su ujedno i osobe koje imaju poteškoće sa procesom učenja budući da nemaju pristup školovanju ili je škola jako daleko. Dakle, takvoj djeci bi, na primjer, bilo jako dobro pomoći kada je riječ o troškovima putovanja, što nije izravno povezano sa obrazovanjem, već neizravno. Također je nejednakost e, u, u porastu, a nejednakost e, nikako ne ide u prilog globalnoj perspektivi. Postoji još jedno pitanje koje je veoma važno, a to je učinak sukoba, odnosno velikih kretanja ljudi na globalnoj razini. To znači da ne govorimo ovdje samo o izbjeglicama, već govorimo i o interno raseljenim osobama, te ogromnoj količini nezakonitih migranata, od djece koje su odvojena od roditelja. Njih vidimo i u Europi, ali oni nisu samo u Europi, oni su prisutni i u zemljama sa niskim prihodima. Oni također doprinose porestu zahtjeva za obrazovanje. Naravno, imamo također stvari koje su povezane sa obrazovnim sustavom, jer naravno, nije važno samo kvantitativni aspekt pristupa obrazovanju, već i kvalitativni aspekt. Činjenica jest da u nekim zemljama obrazovanje nije obvezno, a u nekim zemljama je dob ulaska u osnovnu školu mnogo kasnija nego li je to u Europi slučaj. Dakle, postoji jedan jaz u obrazovanju. I postavlja se pitanje zašto um, nismo ostvarili napredak koji smo željeli, a istovremeno uh, vidimo jaz u financiranju. Dakle, Prije nekoliko godina došli smo do zaključka da postoji jaz u financiranju od 39 milijuna svake godine i e, donatori bi trebali povećati svoju e, potporu šest puta kako bi se, kako bi se u potpunosti ispunili ciljevi e, održivog razvoja u području obrazovanja. Čak i kada pogledamo odnosno vidjeli smo šest, dakle da je, da je kada je riječ e, o obrazovanju da je šest posto bi trebalo proračuna, odnosno bruto državnog proizvoda biti posvećeno obrazovanju i tako dalje. No vidimo da zapravo jako malo država uspjeva odvojiti taj dio za obrazovanje. Osim toga, a to naime stoji u izvješću koje smo nedavno pripremili i koji smo pripremili za konferenciju. Naime, povećao se fokus, e, e, e, fokus za financiranje koje se temelje na rezultatima. I izvješće je pokazalo da to može imati vrlo nepoželjne posljedice za najmarginaliziranije zemlje, za one koji su u najmanje povoljnoj e, poziciji i za one koji su najmanje u mogućnosti da se uhvate u koštac s ovim problemima. Također, e, se zahtjeva smanjenje broja učenika po razredu a to se zahtjeva u zemljama gdje ne postoji niti dobre infrastrukture za tako nešto. Dakle, zahtijevaju se intervencije u obrazovanju koje su fokusirane, usredotočene na rezultate, a ne nužno na kvalitetu samog obrazovanja. Još jednu stvar ću reći, onda ću se zaustaviti. Postoji naravno postoji naravno i demografsko pitanje. Demografsko pitanje je također jako važno i u našem izvješću. U izvješću smo pokazali da je jedno od pitanja koje je jako važno kad je riječ o obrazovanju jest odgovornost. odgovornost znači ukazati na problem i ukazati na način na koji se problem može riješiti. I reći što ljudi mogu učiniti da bi poboljšali obrazovni sustav i riješili problem. Jedna od stvari na koju također insistiramo jest e, prikupljanje podataka. Međutim, ne radi se o kvantitativnim podacima, već se radi o podacima koji opisuju situaciju. Dakle, radi se o kvalitativnoj situaciji. To znači da su nam potrebne transparentne informacije koje će nam ukazati na slabosti i na dobre strane sustava, kako bismo naravno bolje rješavali taj problem. Kada uočimo probleme, kada znamo gdje se oni nalaze, onda možemo naravno ostvariti napredak i u rješavanju tog problema i u poboljšanju obrazovnog sustava. Uh, ja ću vrlo kratko odgovoriti. E, vezano za pitanje koje je kolega Peyon postavio, da, ja jesam svoju prezentaciju temeljila na kvantitativnim elementima. Dakle, željela sam pokazati rezultate ulaganja, pristupe i zacijelo se slažete sa mnom da nije lako u deset prozirnica prikazati sve ono što sam htjela. A kada je riječ o kvalitativnom pristupu, slažem se s vama. Ono, on naravno je jako važan kada je riječ o načinu na koji surađujemo sa našim zemljama partnerima. Ne postoji naravno standardizirani pristup svim zemljama partnerima. Mi Naravno provodimo kvalitativne revizije, što znači da prikupljamo podatke i prikupljamo dokaze koji ukazuju na jaz u obrazovnom sektoru, ukazuju na područja koja zahtijevaju poboljšanja, na područja koja se trebaju poboljšati, koji pokazuju ukazuju na načine na koji se trebaju rezultati mjeriti i s kojim indikatorima. I to zapravo činimo kroz politički dijalog sa zemljama partnerima. Dakle, za svako postoje ciljevi u području, u području obrazovanja. A kada, na primjer, govorimo o o spolu, o Nigeriji ili Nigeru, naravno najčešće govorimo o obrazovanju djevojaka, odnosno djevojčica, ali na primjer u Kambođi govorimo o obrazovanju dječaka, dakle nemamo standardizirani pristup, odnosno osvrćemo se na specifične probleme svake od zemalja partnera. Što se tiče uh, e, gpe dakle globalnog partnerstva za obrazovanja, dakle bilo je riječi o 200 milijuna eura, dakle 200, ispričavam se, dolara, dakle e, to ispričala se, 200 milijuna eura. Povjerenik Mimica e, je najavio tih 200 milijuna eura u ime Europske e, komisije. Naravno, to je bio snažan signal drugim kolegama, donatorima, signal koji ih poziva da i oni povećaju svoje donacije za obrazovanje. ovaj iznos nas čini, nas stavlja na, vrhu, na vrh popisa donatora. Naravno, kroz financijsku godinu neki će se, doprinosi mijenjati, ovisno o državi donatoru a nadamo se da ćemo ove godine doći do 3 milijarde. To je vrlo ambiciozan cilj, ali kao što smo vidjeli, ta sredstva još uvijek nisu dovoljna. Što se pak tiče prepreka i što učiniti da ih uklonimo, kad govorimo o arhitekturi globalne potpore, naravno da tu postoji raznovrsnost i više strukosti donatora, inicijativa i različitih instrumenata koji djeluju u istim zemljama na vrlo često se jedna ili dvije osobe bave svim tim donacijama, svim tim milijunima. To nije lako i zato smo puno napora uložili u izgradnju kapaciteta i osnaživanje sustava. Osim dakle tehničke potpore, te ulaganja u školske zgrade, um, omogućavanje E, pristupa obrazovanju, marginalnim skupinama i tako dalje. Mi se također bavimo i izgradnjom kapaciteta i osnaživanjem i osnaživanjem struktura, to jest želimo pomoći ministarstvima obrazovanja da e, upravljaju tim sredstvima i da koordiniraju zapravo sredstva tih različitih koordinatora. E, što se tiče te više strukosti. Kako se bavimo tim pitanjem? Kroz dijalog. Radi se zapravo o dijalogu između donatora putem različitih platformi i putem svih tih inicijativa o kojima smo govorili, ja sam spomenula samo nekoliko, ima ih još jako puno. Naime, situacija u zdravstvenom sektoru još je gore, zato što imamo više od 20 globalnih inicijativa i platforme koje djeluju u području zdravstva. Mi se međusobno savjetujemo, koristimo kapacitete globalnih platformi, ali naravno i kroz bilateralnu potporu državama. E, DG Devko, odnosno glavna uprava Devko, radi sa svojim, radi putem fokalnih točaka sa zemljama, partnerima, odnosno oni su na terenu, e, šalju izvješća i e, pokušaju, pokušavaju naše kolege osvijestiti o novim izazovima pa čak i ako obrazovanje nije prioritetni sektor u toj zemlji. Na primjer, e, Zimbabve je zemlja koja nema obrazovanje kao prioritetni sektor, ali, ali izaslanstvo Evropske unije vodi računa kroz konsultacije i kroz monitoring i o tom sektoru. Što se tiče pitanja zastupnice Zovko, Naša, e, naše brojke pokazuju da manje od 2% je e, namijenjeno obrazovanju, međutim ovo su posljednje brojke kojima raspolažemo. No, e, povjerenik Stilianides koji prati humanitarnu pomoć zalaže se za povećanje tih sredstava. Prema našem mišljenju to bi se trebalo povećati za 100 milijuna do 2019. godine. Ja sad još uvijek nemam jasne brojke, ali znam da su e, velika sredstva namijenjena za obrazovanje kroz različite projekte. E, zastupnik Görens postavio je važno pitanje. Ja bih ovdje željela dodati jednu jako važnu komponentu koja nije izravno povezana sa samim obrazovanjem globalno, ali se radi o još jednom jako važnom području, a to su seksualna i reproduktivna prava. Naime, jedna od ideja politika koje se odnose o pravima, reproduktivnim i seksualnim pravima, jest osvijestiti mlade žene i djevojke i informirati ih o zaštiti i o zdravstvenim aspektima zaštite zaštite seksualnog spolnog zdravlja. Dakle, mi zadiremo u zdravstveno područje na taj način. Mi je također se svaki dan bavimo izazovima koje predstavljaju infrastrukture, infrastrukture poput bolnice, kao što su prenatalne bolnice u seoskim područjima, na primjer. I to se odnosi na čitavu Afriku. Dakle, to je pitanje koje se odnosi na čitavu Afriku. Dakle, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava jest nešto čime se također bavimo i što je e, na neki način povezano s ovim demografskim problemom o kojemu smo, o kojemu smo govorili. Zastupnica McKeven Postavili ste pitanje. Mi imamo programe, financirali smo mnoge agencije UN-a i UNICEF kako bi se proveli programi, programi kao što je na primjer inicijativa WASH. Vodimo računa o sinergijama između obrazovanja, prehrane, zdravlja. Potpuno je jasno, ako djeca u školi imaju jedan obrok, roditelji će biti puno skloniji upisati djecu u školu. E, čak i djevojčice, ako se radi o velikoj obitelji. Dakle, puno ću biti skloni to učiniti, nego li ako se radi o školi bez obroka. Onda imamo e, program WASH, odnosno inicijativu WASH koja e, je cilj osigurati pitku vodu u školi što će dovesti do toga da se više djece upisuje u školu negoli nego li bi to bio slučaj kada te vode ne bi bilo. ali ne smijemo zaboraviti niti ulogu privatnog sektora. Ako imamo obrazovanje, neprofitno obrazovanje, uglavnom će eh, obitelji slati, um, slati dječake a ne djevojčice u školu, zato što to predstavlja veliki dio njihovog proračuna, obiteljskog proračuna. Dakle, postoji jako puno e, sinergija koje ovdje treba ostvariti, i jako puno elemenata treba uklopiti u rad na ovom području. I e, još e, jedna važna opaska namijenjena zastupniku Pejanu, a nisam to prije spomenula, Naime, kako se, kako se hvatamo u koštac sa, sa preprekama? Naime, mi to činimo kroz politički dijalog s vladama, kroz dijalog sa donatorima i sa samim zemljama. Što želimo postići? Želimo da se kapaciteti apsorpcije povećaju. Dakle, moramo, e, ako, moramo uzeti u obzir e, i činjenicu da zemlje moraju biti u mogućnosti e, apsorbirati sredstva i kapacitete. Znamo da u ovakvim, u ovakvim područjima vrlo često može doći do, do nepravilnosti i nadamo se da se to može izbjeći. Hvala. Evo i još posljednja minuta za vas. Evo, hvala vam lijepa. E, postavili ste pitanje što činimo da bi se stvari promijenile vezano za financijsku potporu. Mislim da postoji ovdje jedno vrlo važno pitanje, a to je poimanje obrazovanja. Dakle, je li to privatna ili javna stvar? Razvoj obrazovanja koje se temelji na potrebama tržišta mijenja ulogu privatnih e, institucija ili privatnih donora u odnosu na javne. I ono što bismo doista željeli popraviti jest učinkovitost, rezultati sredstava koje trošimo na obrazovanje. Dakle, za one države kojima je to najpotrebnije i tamo gdje se isključenima iz sustava može najviše pomoći. I kao što je bilo rečeno, pitanje kako ćemo to učiniti putem svakako e, poticanja države da rezultate smatra svojima. Eto, bilo je dulje od minute, ali u redu, završili smo s prvim panelom. Idemo dalje na drugi panel. Zahvaljujem sada našim panelistima za prvi dio. merci beaucoup. On va vite parce Puno hvala, krećemo brzo dalje jer ste vidjeli koliko nam još posla ostaje. Dakle, krećemo na drugi panel. Imamo tri govornika. Pokušat ćemo što prije i što izravnije se osvrnuti na probleme. Ja vas molim da razgovarate izvan prostorija. Dakle, prva govornica je Aleksandra Makarov koja radi u uredu UNICEF-a i eh, bavi se odnosima sa europskim institucijama. Naravno, ona će nam predstaviti svoj rad i naglasiti koje bismo lekcije mogli izvući iz iskustva na terenu. Eh, druga govornica je Karin Vidig. Ona eh, je E, šefica odjela e, za, ekonomski socijalni razvoj i zapošljavanje iz Njemačke agencije za međunarodnu suradnju. I potom imamo treću govornicu, a to je Ines Džemali. Ona dolazi iz organizacije Plan International i koja se ne bavi samo obrazovanjem, ali posebnu pažnju posvećuje ovim pitanjima u svezi sa mladim djevojkama, dakle pitanjima obrazovanja. I to se odnosi i na razvijene zemlje i na zemlje u razvoju. Jako važno pitanje. Ona će nam malo više govoriti o toj temi. Dakle, počinjemo se gospođo Makarov, a onda ćemo vam E, postaviti pitanja nakon sva tri izlaganja. Izvolite. Uh, uh, Puno hvala predsjedatelju, e, zastupnici parlamenta, poštovane kolegici i kolege. Hvala lijepa e, odboru DEVE koji nas je pozvao i naravno gdje možemo iznijeti svoja iskustva vezano za razvoj obrazovanja i vještina u zemljama u razvoju. E, krenula bih u pozitivnom tonu i reći zašto je važno ulagati u obrazovanje. Mislim da su to i prethodnici na panelu govorili. Eto, želim vam dati određene argumente u ruke kada se budete morali suočiti sa pitanjima o tome zašto ulagati u obrazovanje. Pa postoji jednostavno milijarda djece koja bi trebala ići u osnovnu e, školu i u više škole. Dakle, to je milijarda razloga. razloga. Obrazovanje jest osnovno ljudsko pravo, pravo djeteta, jer e, obrazovanje predstavlja put, izlazak iz siromaštva prema boljoj budućnosti. Zemlje u razvoju na taj način mogu povećati individualnu zaradu, a isto tako i nacionalni BDP. Godina više obrazovanja donosi 10% više privatne zarade i 18% porasta BDP-a per capita ili po glavi stanovnika. Ne radi se samo dakle o povratu ulaganja, radi se i o ljudskom razvoju, razvoju ljudskih potencijala, obrazovanje promiče mir, rodnu ravnopravnost, smanjuje broj dječjih brakova i tako dalje. Obrazovanje također nudi čitav niz koristi budućim generacijama i jedan je od najsnažnijih instrumenata izlaska iz siromaštva. Jako puno posla još uvijek pred nama univerzalno e, visoko kvalitetno obrazovanje za dječake i djevojčice u okviru razvojnog cilja 4 je vrlo izazovno, to smo već čuli ranije, pogotovo u svijetu u kojem živimo danas, Postoji puno prepreka koje otežavaju razvoj brojnih država. Zato UNICEF surađuje s Europskom unijom i sa globalnim ciljevima e, za obrazovanje kako bismo ostvarili cilj broj četiri koji su ključni čimbenici koji e, ometaju promicanje univerzalnog obrazovanja u zemljama u razvoju bez obzira na ekonomske i socijalne koristi obrazovanja još uvijek postoji veliki broj prepreka obrazovanju diljem svijeta. U raspravi ćete čuti da su rizici povezani sa niskim sredstvima koje ulažemo, ali to nije jednak je jedini razlog. Postoji drugi razlozi, demografske prirode, nejednakosti, tako i dalje postoje i mnogi drugi razlozi, ne znam hoću li ih eh, sve moći nabrojiti. Ja ću se fokusirati na demografske trendove, na učenje i na nejednakost. Što se tiče demografskog rasta, to je najvažniji izazov, vjerojatno, koji ugrožava napredak. Broj školske djece predstavlja najveću prepreku da se ostvari obrazovanje za sve. U podsaharskoj Africi temeljno obrazovanje treba otprilike 40 do 50 milijuna djece do 2030. će one biti u školskoj dobi. Dakle, to istovremeno znači da morate mobilizirati proporcionalno veća sredstva koje te države obično nemaju, a nemaju niti volje nešto učiniti. Što se tiče razine učenja, ona je još uvijek vrlo niska, pogotovo u zemljama s niskim dohodkom i ispadanje iz školskog sustava je vrlo rano. u zemljama niskog dohodka samo je 19% djece uključeno u predškolsku i školsku nastavu. 47 milijuna djece ne uče temeljne vještine kako bi vodili kasnije produktivan i zdrav život. Druga stvar, nejednakost, to je također vrlo važno pitanje za UNICEF. U okviru e, akcije neka nitko ne ostane izostavljen, leave no one behind. E, djeca koja su isključena iz obrazovnog sustava ne dolaze jednako iz svih segmenata društva. Oni najčešće dolaze iz najsiromašnijih slojeva. Iz ruralnih područja to su djevojčice izložene diskriminaciji zbog e, etničkog podrijetla jezika, hendikepa i tako dalje. 19% hendikepirane ili invalidne djece ne ide u školu e, u zemljama u razvoju. Distribucija obrazovnih resursa također je nejednaka, što je posebno važno za financiranje različitih razina obrazovanja. Dakle, visoke razine obrazovanja dobivaju prioritet, tako da neke države najviše ulažu u one koji su već imali mogućnost školovati se. Na primjer, u Malaviju 68% sredstava za obrazovanje ide prema 10% obrazovni, visokoobrazovanih studenata. Ostaje dakle 90% ostalih studenata za čije se financiranje izdvara puno manji novac. Dakle, na taj način nećemo ostvariti rezultate niti uključiti isključene studente. Oni se često sudjeluju, oni se često suočavaju s velikim problemima, e, gubitak e, mogućnosti da se obrazuju, e, potreba da počnu raditi jer je to prihod za obitelj, zatim rani brakovi. To su sve izazovi koje trebamo uzeti u obzir osim ovih tradicionalnih prepreka koje sam navela. Zatim fragilne krke situacije, ratni sukobi. Studije predviđaju da polovica država koje su bile suočene sa sukobima ponovno će imati ratne sukobe u okviru e, sljedećih pet godina. Dakle, trebamo raditi na izgradnji mira. koja su ključni e, ovdje problemi za Europsku uniju. Prvo, rano obrazovanje djece. To je neophodan početak i kritični temelj za snažnije obrazovanje. Podupiremo i ohrabrujemo evropske institucije DEFKO na ulaganje u predškolski uzrast. Djeca imaju različite potrebe u predškolskom školskom uzrastu, u primarnom i sekundarnom obrazovanju i to trebamo na najbolji mogući način poticati kako bismo zadovoljili različite potrebe u različitim segmentima obrazovne populacije. Ključno je dobiti više sredstava za obrazovanje i e, usmjeriti taj novac prema najisključenijim e, ili najmarginaliziranijim dijelovima društva. Kako bismo zajamčili jednakost, međunarodna zajednica i Europska unija treba značajnije realocirati svoja sredstva i mislim da bismo trebali imati politike koje su primijenjene ekonomskoj situaciji pojedine države. Dati ću vam neke konkretne e, primjere iz UNICEF-ove studije. Zemlje s niskim prihodima primarno obrazovanje najsnažnije utječe na nacionalni ekonomski rast ali sekundarno obrazovanje, tehničko, strukovno obrazovanje ima najvažniji utjecaj na srednje razvijene zemlje, a na zemlje sa visokim prihodima tercijarno obrazovanje je najutjecajnije. Dakle, moramo paziti o kojoj se zemlji radi e, kada odlučujemo o vrsti ulaganja u obrazovni sektor. Još jedan ključni aspekt koji trebamo uzeti u obzir, to su politike koje obično zovemo programima druge prilike kako bi se isključenima dala druga prilika međugeneracijski jaz prevladao ti su programi e, mogućnost izlaska iz isključenja i iz siromaštva Mladi ljudi koji žive u urbanim područjima su lakše uključivi u obrazovanje dok su oni siromašni isključeni i iz najosnovnijih razina obrazovanja. Imam dvije preporuke. Prvo, revizija proračuna, kvalitete ulaganja u obrazovanje, pogotovo u državama gdje Evropska unija daje proračunsku pomoć E, programi trebaju uključiti geografsku alokaciju resursa. Na primjer, Bangladeš je implementirao pozitivnu diskriminaciju dajući više javnih sredstava po studentu siromašnim područjima nego u bogatim područjima kako bismo ostvarili te ciljeve, ciljeve jednakosti i u teškom kontekstu. I na kraju više upisane djece u škole to će prevladati nasilje, diskriminaciju, rane brakove i dječje iskorištavanje e, kroz rad. Kako bismo razumjeli cijelu situaciju, trebaju nam e, podaci o detaljima dječjih života, to trebamo uključivati u nacionalne baze podataka i u analize koje radimo. Treba nam više informacija o e, hendikepiranoj djeci, što ostaje kritično pitanje u cijelom svijetu. Dakle, zaključno, ukidanje prepreka, stvaranje dobre klime za učenje su zahtjev koji trebamo ostvariti, a to je pravo djeteta na kvalitetno obrazovanje. Hvala vam. Merci beaucoup, euh, Madame Makarov. Euh, Puno hvala, gospođo Makarov. Sada sljedeća govornica. Ladies Dobar dan, gospođe i gospodo. Hvala lijepa da odboru koji nas je pozvao danas. G i Z je njemačka e, međunarodna pomoć za zemlje u razvoju. Iza nas je 40 godina iskustva vezano za obrazovne reforme, reforme strukovnog obrazovanja u zemljama u razvoju. Prvo nekoliko riječi o izazovima s kojima se susrećemo, a onda ću govoriti i o pet ključnih uspjeha vezano za VET sustav, dakle sustav strukovnog obrazovanja koji se temelji na našim iskustvima. A zatim ću govoriti o šest najvećih izazova reformi strukovnog obrazovanja u zemljama u razvoju. I na kraju ću zaključiti s komentarima o općim izazovima s kojima se susrećemo na tržištu rada. Prvi čimbenik uspjeha za strukovno obrazovanje koje značajno povećava zapošljivost velikog broja ljudi u zemljama u razvoju, ali i drugdje je tjesna suradnja između države i privatnog sektora. Na taj način imamo Strukovno obrazovanje koje se okreće prema potražnji, radi se o objedinjavanju resursa i podjelu odgovornosti s kompanijama. Drugi faktor uspjeha jest integriranje, praktično učenje. Visokofunkcionalni strukovni sustav u današnjem svijetu koji se brzo mijenja znači stvaranje sveobuhvatnih vještina zapošljivosti. Dakle, imamo kombinaciju praktičnog učenja u stvarnoj situaciji i onda razmišljanja teoretskog učenja u razvoju. U razredu razvija metodološke i društvene kompetencije koje su nužne. Treći čimbenik uspjeha E, koji želim e, navesti jeste društveno prihvaćanje standarda. Ovdje mislim na standarde zapošljavanja i na zajedničke standarde ispitivanja koje jamče kvalitetu kvalifikacija, ali isto tako mislim i na usporedne kvalifikacije, potvrde, certifikate koji stvaraju teme zapošljivosti, mobilnosti i socijalne prihvatljivosti u cilju cijeloživotnog učenja. Dakle, standardi su važni za transparentnost tržišta rada. Četvrti i peti čimbenici uspjeha su jasni, e, Radi se o kvalificiranim vet trenerima koji doista prenoće praktične vještine u našim školama, a isto tako moraju imati i pedagoške vještine. I peti čimbenik uspjeha je postojanje institucionalnog istraživanja u okviru strukovnog obrazovanja i karijere. A sada nekoliko izazova. Kao što sam rekla, izazovi su prikupljeni temeljem našeg iskustva reformiranja obrazovnog strukovnog sustava u zemljama u razvoju. Prvo, struktura poslovnog sektora. Postoji mikro, mikrofirme, mikropoduzeća u tim zemljama koje često nisu u mogućnosti ili nisu voljne ulagati u vještine ali radi se i o nepripremljenosti većih kompanija na ta ulaganja. Čini se da nema dovoljno organizacije u poslovnom sektoru, sektoru poslodavaca, a ako su ti sektori organizirani, tada relevantne organizacije često ne pokazuju dovoljno interesa da se ulaže u ljudske resurse i njihov razvoj. Drugi izazov jest strukovno obrazovanje koje se odvija samo u razredu, nedostatak povjerenja između poslodavaca i države. To su najvažnije dvije stvari. Prvo, ako učite samo u školi, ne znači da ćete nužno tijekom godina davati e, one kadrove koje tržište treba. Dakle, zato nemate dovoljno e, različitih ponuda koje bi odgovarale različitim zahtjevima kompanija. Druga stvar, jest nedostatak komunikacije, loše informiranje na strani potražnje i ponude. To je nešto što se često susreće u mnogim našim partnerskim državama. Profili radnih mjesta koje se traže i strukovno obrazovanje idu u potpuno različitim smjerovima. S jedne strane pogrešan sadržaj strukovnog obrazovanja i s druge strane potpuno drugačiji zahtjevi na tržištu rada. Treći izazov jest, e, reći ću, začarani krug. S jedne strane nisko kvalitetno strukovno obrazovanje, s druge strane nedostatak zapošljivih radnika, što je jednostavno neprevladiva prepreka, ostaje izreka vet for the rest, dakle strukovno obrazovanje za one koji ostaju, koji se nisu uključili umjesto Vet for the Best, um, strukovno obrazovanje za one koji su najbolji. U sustavima koje smo upoznavali vidjeli smo da postoje ograničeni kapaciteti, ali i ograničeni poticaji vezano za rezultate učenja. I na kraju peti izazov koji bih željela spomenuti je nepostojanje i neučinkovit mehanizam prijelaska iz škole u e, svijet rada. Dakle, to je nešto što trebamo prevladati. Prva prepreka je prelazak iz škole u školu, dakle iz osnovnog u strukovno obrazovanje i drugo je prijelaz iz škole u svijet rada. Ova druga barijera u našim državama partnerima je najteže prevladiva. Zbog nedostatka suradnje sa svijetom rada i zbog slanja loših signala s jedne strane obrazovnog sustava prema tržištu rada i s druge strane s tržišta rada prema e, radnicima ili studentima. Isto tako nemamo službe savjetovanja i službe zapošljavanja. Eto, e, sve ovo zajedno sa čimbenicima uspjeha dovelo bi do bolje strukturne organizacije. I šesti, posljednji izazov koji bih danas spomenula su pretjerana očekivanja od strukovnog sustava. Od njega se očekuju da riješe određene probleme. Strukovni sustavi su samo jedna komponenta sustava cjeloživotnog učenja. I drugo, ukoliko primarno i sekundarno obrazovanje ili opće obrazovanje E, ne nudi dobre rezultate kao što je to u većini afričkih sustava. E, sustav strukovnog obrazovanja neće moći nadokmjestiti ili nadoknaditi sve to. Dakle, e, potražnja i ponuda se neće automatski poklopiti i neće dovesti do novog zapošljavanja. Što me dovodi do mojih posljednjih komentara općenito o izazovima kojima se susrećemo u partnerskim državama na tržištima rada i kako ih savjetujemo. zaključno reći ću u mnogim e, našim partnerskim državama nezaposlenost je samo vrh ledenog brijega svih izazova koji su povezani sa zapošljavanjem. Dakle, kako bismo e, se nosili s tim izazovima su točno skrojeni strukovni kratki tečajevi koji mogu pomoći različitim socijalnim skupinama koje se ne mogu zaposliti ili su zaposleni na privremenim neformalnim poslovima. Kada e, pratimo e, kratke tečajeve za ruralna područja, vidjeli smo da oni ne samo da su značajno e, podigli zaradu u obitelji, već su doveli i do boljih socijalnih usluga. Dakle, Set je došao do zaključaka da se zapošljivost može povećati ako se potrašnja i ponuda uz aktivnu politiku zapošljavanja simultano ili istovremeno rješavaju. Zbog toga radimo na konceptu integriranog pristupa zapošljavanju gdje kombiniramo elemente tehničkog strukovnog obrazovanja s socijalnim radom, zadovoljavanjem potreba tržišta rada i razvoja privatnog sektora. Eto, to bi na primjer moglo značiti povezivanje kratkih tečajeva, tečajeva za zapošljavanje s aktivnostima promicanja radnih standarda putem komora, a isto tako to može značiti i poticanje integriranje strukovnog sustava s tržištem rada, povezivati sve moguće službe E, kao što su zapošljavanje i slično. S time ću završiti. Hvala vam. Eh, hvala lijepo. Ovo je bio pravi sprint, ali uspjeli ste nam reći jako puno stvari u vrlo malo vremena. Puno vam hvala. I posljednja govornica, izvolite. Good afternoon and Dobar dan i hvala na vašem pozivu što vam se mogu danas ovdje eh, obratiti. Dakle, Plan International smatra da je obrazovanje vrlo važno i puno toga je postignuto tijekom proteklih 20 godina kako bismo omogućili djevojkama bolji pristup u pogledu osnovnoškolskog obrazovanja. Međutim, kada govorimo o sekundarnoj razini, to je i dalje vrlo veliki izazov. E, u stvari imamo jednu krizu kada govorimo o obrazovanju djevojčica, ne samo u pogledu obrazovanja, već u pitanju ekonomskih, socijalnih i drugih aspekata koji zahtijevaju strategiju kojim ćemo moći osnažiti potencijal djevojaka, a ne smanjiti ga. E, Plan International želi naglasiti prije svega što djevojke mogu učiniti kada im se pruže mogućnosti, kada mogu iskoristiti svoje potencijale i kada im se daju odgovarajuće mogućnosti. Veliki broj nas je upoznat sa barijerama s kojima su djevojčice e, suočene, ne samo što se tiče školovanja, već e, u pogledu određenih pozitivnih e, doživljaja. Prvo je recimo kada govorimo o prelasku iz primarnog u sekundarno školstvo. Često ako nema novaca ili postoje neka nepisana pravila u društvu, smatra se da je mjesto djevojčice, odnosno žene, da ostane kod kuće. A onda kada postaju e, adolescentice nastupaju različite predrasude e, stigme koje su još više izražene. Samo trebate razmisliti o tome što se događa kada djevojka dobije menstruaciju. I isto tako može doći uistinu do jednog diskriminatornog e, okruženja i obrazovanje je upravo najvažnije mjesto gdje možemo pružiti veliku snagu e, djevojčicama i dati im vještine koje će omogućiti kasnije dođu do e, posla. E, trebamo osigurati da svaka djevojčica može ići u školu i učiti i dakle to je nešto što je i za nas sve dobro. Jer kad se djevojčice obrazuju E, i kada im se pruži mogućnost u pogledu zdravlja i drugih, oni snažno doprinose i svoje lokalne zajednice i cijeloj naciji. Osnaživanje žena i obrazovanje žena e, dovodi i do boljih obitelji ali e, prije moramo reći da kako bi obrazovanje funkcioniralo mora mora biti inkluzivno i dobre kvalitete. Kada govorimo o toj vrsti obrazovanja, mi ne govorimo samo o činjenici da djevojčice idu u školu i steču e, znanja. Obrazovanje mora poštivati ravnopravnost e, spolova, e, raznolikost u pojedinim kulturama, različitost i moramo biti svjesni toga da djevojčice moraju imati iste prava kao i dječaci. I ako započnemo s ovim porukama prema E, dječacima i to u ranoj fazi moćemo stvoriti tu razliku. Dobro obrazovanje bi djevojčicama isto trebalo dati određeno samopouzdanje, poučiti im određenim vještinama liderstva i procesa donošenja odluke i tako će oni moći odigrati svoju ulogu u zajednici, u društvu i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, a nekada i na dičitom. Dakle, obrazovanje bi trebalo pomoći u mijenjanju društava kako bi e, ta društva postala jednaka za sve. Stoga uistinu trebamo imati jedno obrazovanje, odnosno sustav koji mijenja cjelokupni e, e, razvoj spolova, dakle pružiti jednakost i jednima i drugima. To možemo činiti kroz različite načine. Dakle, obrazovanje može promovirati jednakost spolova, a ne diskriminaciju. Uvijek iznova je dokazano da ako želite e, uistinu napredovati, morate osigurati i to e, da i djevojčice same upravljaju svojim životima. U Plan International mi smatramo da bi djevojčice uistinu trebalo imati sve te mogućnosti kako bi mogli dobro funkcionirati. Imamo Champions of Change program, dakle jedan program koji je upravo posvećen tome da se osnaži samopoznanje e, djevojčica, da im se pruža određene vještine kako bi one mogle povesti u svojoj zajednici. Stoga je vrlo važno kad, da imamo obrazovanje čak i u vrijeme krize, kao što ste vjerovatno e, već mogli osjetiti, idem prema par preporuka. Ravnopravnost spolova se neće postići ako nemamo dobro financiran obrazovni sustav koji osnažuje na jednak način i djevojčice i dječake. E, vlade u zemljama nižeg e, prihoda moraju e, dakle pripomoći u financiranju. 50% sredstava koje se daje za obrazovanje bi se trebalo koristiti za temeljno obrazovanje. Međutim, mi znamo da u zemljama koje je niski BDP to neće biti dovoljno ni da se plati isplate plaće učiteljima, dakle ne možemo uopće govoriti o ovim barijerima koje sam ja do sada spominjala. Moramo onda kroz jedan dobar porezni sustav osnažiti i sam proračun pojedinih zemalja. Nadalje trebamo zemlje navesti da veći dio e, svog proračuna posvete obrazovanju i dakle da se više novca daje za obrazovanje. To se sve može postići samo kroz dobre planove i proračune u području obrazovanja koje će uzeti u obzir sve barijere koje sam ja spomenula, recimo kao nametnuti i prisilni e, brak e, u ranoj fazi. I to se mora proširiti na nekoliko sektora. Dakle, imamo seksualno reproduktivno zdravlje koje treba opet povezati sa obrazovanjem. Onda za milijune djevojčica i mladih ženja moramo imati jedno E, obrazovanje gdje se oni neće osjetiti besmoćni, gdje će moći osjetiti tu promjenu. Prošle godine smo mogli vidjeti mlade muslimanske žene koje su tražile pravdu. Dakle, feminizam i neke druge riječi su postale ključnim za prošlu godinu. Dakle, mi moramo osigurati da je obrazovanje uistinu nešto što odgovara samoj svrsi. Stoga je, moramo imati to jedno obrazovanje koje je i kvalitativno, ali kroz koje će i dječaci i djevojčice moći bolje učiti kada se pozavaju o njihovim konkretnim potrebama i kad e, škole postanu jedno sigurno okruženje za učenje. Bitno je što djevojke e, misle. Girls Voices Matter. Trebamo osnažiti aktivizam mladih žena i vlade i ministarstva moraju osigurati da djevojčice i mlade žene postanju i dijelom e, proces odlučivanja odluka kako bi njihova iskustva tu mogla imati jednu ključnu ulogu. Vrijeme je da osiguramo da e, nitko ne bude zapostavljen, pogotovo djevojke i moramo osigurati dakle, da i djevojke mogu uistinu voditi svoje društvo. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup pour euh, ces Puno hvala na svim izlaganjima. Zacijelo ste primijetili da kada govorimo o sigurnosti i o financijama, obično imamo stručnjake koji su muškarci, a sada ovo danas poslije podinimo, pet stručnjakenja. I to je jedan od velikih problema danas. Zato što je obrazovanje postalo zanimanje za žene. Dakle, to je također jedan od stereotipa i predstavlja problem i problem i u okviru sektora obrazovanja među učiteljima, ali isto tako među javnosti. Danas e, su većina učiteljica zapravo žene u osnovnoškolskom obrazovanju. Mi danas ovdje imamo dakle pet stručnjakinja, e, pa se pitam e, što zapravo znači činjenica da muškarci na neki način okreću leđa pitanjima obrazovanja. Evo, to je malo, maleni doprinos vašem, vašim izlaganjima, a sada bih otvorio raspravu. Kolege, drage kolege, ako želite postaviti pitanje, samo izvolite. Kolega Breda. Hvala. Moje pitanje je upućeno Gospođi Vedi, vi ste spominjali privatni sektor. koje može biti vrlo važan u području razvoja. Kako ulagatelji, tvrtke, kako ih možemo ohrabriti da oni vide tu cjelokupnu sliku i da se više uključe u te projekte, programe koje se ljudima nude. Možda nam možete nešto reći vezano uz vaše iskustvo. Kako se vi time bavite? možda postoji potreba za obrazovanjem i u tom području, jer moje iskustvo misije u Senegalu opet bilo povezano dakle, s time, dakle pitanje e, onih koji se vraćaju natrag u Senegal, što tu možemo učiniti kako bi se stvorila određena vrsta zaštite na regionalnoj razini. Okay, thank you. Puno smo govorili o školama u prvom dijelu ovog sastanka. I dobro je da ste vi govorili o drugoj vrsti osposobljavanja jer kad pomislimo na dakle, nedavni summit koji je održan, govorilo se upravo o tome kako bi mogli ljudi više raditi u Africi i to je ono što je bitno. Ne znam je li tu netko iz Defkoa Možda nam tu možete reći nešto više, dakle, kako vi mislite kako se e, taj dio razvija, recimo vezano e, strukturno obrazovanje za mlade ljude, ne samo kroz e, školu. školu. Budući da smo se upravo vratili Srednje Afričke republike, ja je stalno spominjem, ali vidjeli smo par primjera i tamo, dakle neki mali lokalni projekti koje lokalno stanovništvo vodi, i vidjeli smo uistinu jedan snažan poduzetnički mladih duh kod poduzetnički duh kod mladih ljudi koji je izmislio dakle određeni stroj da se guli kikiriki kako bi se onda stvaralo ulje od kikirike. I kad sam ja pitala onda na terenu možemo li mi podržati ovakve inicijative, dakle ove mlade ljude, poduzetnike, i onda su mi rekli, ma to je komplicirano zbog e, svih e, dakle, zahtjeva koji imaju naši programi, mi radimo kroz veće organizacije, ne možemo na terenu dati mala bespovratna sredstva. Imali smo i iste probleme na, vezano za regionalnu politiku prije e, dosta godina. Isto to pitanje uvijek je novac Europske unije išao velikim organizacijama koje nisu mogle odgovoriti na ove istinski lokalne projekte jer su previše u stvari bili udaljeni od terena, rada na terenu. Pa se pitam možemo li tu možda nešto naučiti u našim razvojnim programima. Znam da postoje svi ti zahtjevi vezano uz e, reviziju i a onda to opet dovede do različitih naslova u novinama ali uistinu ako želite da se stvari događaju na terenu, morate moći brže, direktno odgovoriti na to. Isto tako sam čula, naravno da je to sve skupa skuplje kad idete kroz te velike organizacije, jer oni isto uzmu dio novca i sebi prije nego što on dođe do ljudi. Dakle, E, kako bi mogli financirati lokalne nevladine organizacije, moramo ići kroz neke veće nevladine organizacije, oni uzimaju sebi dio tog novca. Dakle, imate tu možda neke primjere, vidite li način kako bi mogli podržati mlade ljude da osnuju svoje vlastito poslovanje. Kad smo bili u Keniji, vidjeli smo Practical Action i oni su koristili jedan e, program gdje su ljudi gradili dakle e, tuševe, toalet e, u predgrađima koje su vrlo siromašna i oni su to ugrađivali tamo. Dakle, vidjeli smo te male projekte kako dobro funkcioniri. Kad e, malo bolje promislimo o stvarnosti, o tome kako te zajednice funkcioniraju, dakle, ovakva mikroposlovanja su vjerojatno nešto što je najbolje za ljude pa možda da razmislimo o tome kako bismo mogli imati takve projekte i evo, zanima me što komisija tu ima za reći nakon Abidžana, što sad tu e, slijedi, dakle kako možemo mlade ljude više uključiti u rad. Hvala lijepo, ima drugih pitanja? Onda ćemo tako započeti. Tko želi najprije odgovoriti? Mikrofon, molimo mikrofon. Da, ja vidim tu direktnu podršku koja se pruža mladim ljudima kako bi oni mogli osnovati svoje manje tvrtke i to kroz čitav niz e, projekata e, kroz razvojnu pomoć. Međutim, željela bih naglasiti jednu točku koju smatram e, vrlo važnom kada govorimo o sam uspjehu. Postoji tu čitam niz tome kako tome možemo pristupiti, čitav niz načina. Ali ono što smo vidjeli tijekom posljednjih desetljeća u pogledu takvih projekata je da su oni e, uspješni e, u tome, dakle da se započne s određenim poslovanjem, a onda ne postoji puno toga što će nam e, pomoći u tome da vidimo zašto takvi poslovi brzo propadaju ili zašto neki uspijevaju. Dakle, Ja mislim da jedan integrirani pristup koji sam ja e, spomenula pred kraj svoje prezentacije se pokušava upravo time pozabaviti. Time da integriramo, dakle, i tehničku pomoć i savjetodavni rad, bilo da se radi o formalnom, neformalnom, sa razvojima u privatnom sektoru. Dakle, ovdje se radi o razvoju manjih tvrtki i želimo osigurati da ta podrška nije nešto što samo funkcionira jednokratno. Nekako moramo i spojiti potražnju i ponudu. Ne baviti se samo aktnom politikom rada na nacionalnoj razini, Evo, to bi bilo, recimo, jedan aspekt koji bi spomenula. A drugi je da se stvori određeni kontinuitet u pogledu podrške uslugama koje mi opet dajemo. Dakle, promoviranje nekih komunikacijskih platformi, e, određenih e, centara, sjedišta koja će onda funkcionirati i nakon što prestane pružanje pomoći. Tu bi možda trebalo surađivati recimo s komorama ili nekim manjim poslovnim organizacijama ili osnažiti te organizacije da to, bio, da, to bude dio e, takvih strukovnih e, projekata. Smijem li samo nadopuniti e, vaš odgovor i to tako što bih vam postavio pitanje. Obrazovanje je danas svojevrsno tržište što više privatno tržište obrazovanja se strašno razvilo na uštrb javnih ulaganja, zato što djeca elite mogu pristupiti obrazovanju, odnosno studijama koje plaćaju, a mi izvozimo privatne skupine, dakle pripremene tečajeve e, ili pak više obrazovanja. Danas zapravo postoji čitava jedna logika, osobito u zemljama Magreba, vezano za razvoj i za otvaranje privatnih gimnazija. Iza toga se nešto krije. Ja bih tu želio dobiti vaše, vaše mišljenje. Dakle, na tržištu obrazovanja ili strukovnog osposobljavanja, da li se suočavate sa nezgodnim pitanjima koja su vezana zapravo za korupciju um, i oportunizam određenih aktera, jer uh, na to su me upozorili. Uh, kada škola postane veliko tržište, jer u Africi je to tržište i mi predstavljamo konkurentne, uh, mi to ne samo konkurente sa našim kineskim prijateljima i ne samo sa našim japanskim prijateljima koji jako puno ulažu u Egipat, nego smo i međusobno konkurenti, Francuzi i Njemci. Ja sam, na primjer, kao ministar morao odgovarati na pozive e, za dostavu ponuda jer smo ulazili u natječaj. I ponekad se radilo o realizacijama od 15 milijuna eura koji ponekad nisu bili na razini očekivanja. Međutim, na taj način se dobivao natječaj. I to mi se sve čini jako zanimljivo. Volio bih e, čuti što vi mislite o tome, jer imam osjećaj da se u posljednje dvije, tri godine to jako razvija jer ima jako puno gospodarskih subjekata koje se upuštaju zapravo na, na tržište obrazovanja kako bi zaradili. Suočavate se vi sa time, je li to jedna od poteškoća s obzirom na pitanje koje je kolega, koje je kolega postavio? Dakle, treba na neki način prilagoditi, uskladiti i naticanje, i obrazovanje, i zanimanje. Nisam vas htio, nisam vas baciti u probleme ovim pitanjem thank um, Budući da dolazim iz tercijarnog sustava e, SAD-a, znam o čemu govorite. Dobro ste postavili to pitanje. Kao prvo, promoviranje e, dualnog sustava strukovnog obrazovanja. Trebala bih reći kao prvo da time mi ne promoviramo privatizaciju u pogledu pružanja dakle strukovnog obrazovanja. Ono što mi pokušavamo promovirati u našim partnerskim zemljama je bolja suradnja između javnog i privatnog sektora. Što nužno ne znači da će sad doći do snažnog inputa privatnog sektora, a ne radi se ni o nekakvim velikim podrškama, potporama koje pruža javni sektor. Dakle, to ovisi čisto o razini organiziranja e, poslodavaca i kakvom se školskom sustavu u zemlji radi. Ali mislim dakle, da to u svakom slučaju nije neki veći problem u strukovnom obrazovanju. A kada govorimo o tom boljem e, promoviranju, bolje suradnje s privatnim sektorom, to se možda može ići, može u pravcu protivnoj tendencijama koje ste vi spominjali. Radi se o tome da se zajednički koriste sredstva, da se postoji neka zajednička vrsta odgovornosti, da se stvori neki zajednički jezik između tvrtki i obrazovnog sustava. A ako tu imamo i neke naše smjernice, dakle gdje će ovi etički i neki drugi aspekti mm, biti isto zastupljeni, to može dovesti dakle, do boljeg e, razumijevanja i spriječiti neke od tih tendencija koje ste vi spomenuli. Ja jednostavno smatram da to trenutno nije neki veliki problem kada govorimo o strukovnom obrazovanju. Možda ako se čisto mogu vratiti na činjenicu da smo se namjerno fokusirali više uh, škole i rani razvoj djece jer toliko se fokusiramo dakle na mlade i na prelazak na tržište rada da nekad zaboravimo koliko je važan ovaj e, rani ciklus i razvoj dakle i u sljedećim razdoblju će upravo dakle, razvoj djece biti jednako tako važan kao i ovaj aspekt u pogledu mladih. Dakle, da je ova rana faza jednako bitna. to je dakle namjerno učinjeno kako bi se mogli dakle na to fokusirati i da ostvarimo jednu vrstu ravnoteže u pogledu svih ovih tema koje se bavimo što tiče mladih i strukovnog obrazovanja. I can only agree with what just, uh, U potpunosti se slažem što je gospođa Makarov upravo rekla. Doista na tome je sve veći fokus, to je postao trend. Dakle, razvoj djeteta u mladoj fazi je jako važno, kao i fokus na djevojkama, zato što oni predstavljaju osjetljivu, ranjivu skupinu. Puno radimo na rodnoj jednakosti, zatim na inicijativama rodne transformacije. Kako bismo osigurali više jednakosti i kako bi društva uzela u obzir razlike među ljudima? Uh, you asked how, companies can be... Thank you, I keep forgetting this. companies can... Dakle, naše tvrtke se može ohrabrivati da se, da se uključe. E, nešto bih najprije rekla o pozitivnim aspektima. Dakle, u dvojnom sustavu koji u potpunosti funkcionira kada je riječ o strukovnom obrazovanju, pretpostavljamo da se da su u obzir uzete potrebe poslodavaca i da su te potrebe uzete u obzir u obrazovnom programu. Dakle, razvoj obrazovnog programa nije nešto što se, što se čini zapravo u ministarstvu nekakvoj kuli od slonovače. Naime, ne, to se e, čini u suradnji sa tvrtkama. E sada, e, što se tiče formata osposobljavanja, oni također uzimaju u obzir potrebe tržišta rada. Naprimjer, e, Radi se također na programima koji će omogućiti zaposlenicima da se preorijentiraju obrazovno. Što se tiče troškova, troškova osposobljavanja. Naravno, to Najčešće se radi o velikim troškovima koje moraju podnijeti e, tvrtke, ali e, naravno da se to e, pokriva u konačnici produktivnim radom zaposlenika. A što se tiče ostalih pozitivnih aspekata, javni sektor ima također jako važnu ulogu u dvojnom sustavu. Ne radi se samo o tome da tvrtke treba tražiti da nešto daju, a da ne dobiju zauzvrat. Prije svega, kao što sam rekla, osobe koje prolaze strukovno obrazovanje, to su pedagoški dobro obrazovane osobe koje će otići u tvrtke koje će pružati javno financirane usluge kompanijama. I Strukovno obrazovanje se otvara također i potrebama za, poslodavaca, ali isto tako se tu radi i na standardima. Radi se na jedinstvenim eh, standardima i kada bismo imali jedinstvene kvalifikacije, a to bi jako puno doprinijelo tržištu rada i naravno doprinijelo bi pristupu e, tražitelja posla e, poslovima koje mogu obavljati i naravno imali bismo adekvatno kvalificirane ljude. U našim zemljama partnerima vrlo se često, vrlo često nailazimo na nevoljkost e, poduzeća da ulažu i vrlo često zapravo dolazimo do tog začaranog kruga pokušavate zapravo dobiti kvalificirane ljude iz drugih poduzeća da istovremeno ne ulažete u svoje. Mislim da je jedini način da riješimo ovaj problem jest da se upustimo u vrlo bolan i težak proces, a to je osnaživanje udruga i bliski rad sa komorama. To je postupak i proces koji je naime dugačak i dugoročan. Mogu li samo nešto dodati? Još jedna jako važna, postoji još jedna jako važna stvar, a nisam je čula danas, a to je važnost da se sami mladi ljudi upuste u ovu vrstu obrazovanja. Ja sam na Timoru, u Timoru prije nekoliko godina vidjela da je poljoprivreda zapravo jedina šansa, jedina prilika koja se pruža mladima kada je riječ o zapošljavanju. I krenuli smo u tom smjeru. Mm, željeli smo ljude, mlade ljude, privući tim poslovima i odvesti ih na teren. No, ispostavilo se poslije da ti mladi ljudi možda ne žele raditi taj posao a da, da to čine samo zato što je to jedina prilika. Dakle, treba se fokusirati na čitav a, vrijednostni lanac i vidjeti da li možda postoje neke druge djelatnosti koje su povezane sa poljoprivredom, kao na primjer marketing ili neki drugi relevantni segmenti. Međutim, kada smo razgovarali s mladim ljudima, naime, ako radimo s privatnim sektorom u osposobljavanju, onda možemo raditi i na vještinama koje želimo razviti kod tih mladih ljudi, ali to mora biti u skladi s onome što mladi ljudi žele učiniti sa svojim životom. Drugim riječima, to mora biti dvosmjerna cesta. Izvolite. To je bilo upravo moje pitanje. Ovo što, dakle, privatni sektor u tim zemljama kao što je na primjer u, Južnoj Africi. Na primjer, danas se tamo postavlja pitanje sigurnosti hrane, a to je opet povezano s poljoprivredom. Ja sam posjetio taj projekt, veliki projekt u kojem sudjeluje privatni sektor. Tu je dobra komunikacija, zato što poslodavci trebaju a, educirane, to jest obrazovane ljude otvaraju se nova tržišta u toj regiji, ali i na nacionalnoj razini. Stoga su se počeli povezivati sa lokalnim centrima za strukovno obrazovanje, ne bi li se eventualno prilagodili programi obrazovanja koji bi se usmjeravali unutar, dakle ne možda na jedno zanimanje, ali unutar, na primjer, sektora poljoprivrede, na primjer pristup zemlji. Možda mlade ljudi imaju ideje kako bi to mogli ostvariti. I postoji dobra komunikacija unutar privatnog sektora. Jer vlasnik te jedne velike tvornice nema priliku svoje ljude ponovno educirati, ali se povezao sa centrima za strukovno obrazovanje i pokrenuti su novi tečajevi, novi programi osposobljanja za sektor kao što je sigurnost hrane i neke druge sektore koji su povezani sa poljoprivredom. Bien, merci beaucoup. Euh, Hvala lijepo. Vjerujem da su vaše opaske vaše opaske ma, donijele izvjesna pojašnjanja i zahvaljujem se svim govornicama Ovdje smo malo govorili o više stvari, malo smo miješali. naime, postoji dakle elementarno osnovno obrazovanje koje počinje vrlo rano. Zatim imamo sekundarno obrazovanje koje može biti raznoliko a isto tako smo došli do zaključka da se različiti sektori mogu uključiti kao što je na primjer prijevoz, promet, voda i tako dalje. I na kraju ono pitanje koje se postavlja je zapošljivost jer postoje zemlje kao što je to slučaj u Sjevernoj Africi koji su iznjedrili jako puno mladih e, obrazovanih ljudi e, sa diplomom, a koji se nalaze u strašnoj situaciji, u jednoj nestabilnoj situaciji, a ne mogu naći posao. Dakle, treba promatrati e, čitav lanac i uzeti u obzir sve aktere i to je naš cilj. Cilj je vidjeti kako to učiniti, jer sredstva koja, koja koristimo, iako ona nisu enormna, ipak su značajna i treba vidjeti kako ih na najbolji mogući način iskoristiti i naravno na različitim razinama i u različitim zemljama. Još jedan put svima zahvaljujem. Ponekad se pojavljuju neželjeni učinci. To se događa, na primjer, i kod poduzeća. Ja jesam za zapošljivost i ja sam za približavanje poslodavaca i, i zaposlenika, ali ono što je jako važno je razmišljati dugoročno, jer ako razmatrate, ako promatrate situaciju kratkoročno, onda ćete iznjedriti milijune ljudi sa jedno te istom diplomom koji će kroz, kroz par godina ostati bez posla. U svakom slučaju, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi. Hvala predsjednice što ste nam omogućili ovu raspravu i hvala svima koji ste sudjelovali na ovom sastanku. Hvala.